So, Dragi kolege, započnemo s našim sastankom. Usvojimo prvo dnevni red. Hvala. Imam niz priopćenja. Kao prvo, aktualna e, aktualne informacije o telozima vezano uz četvrte tijelo koje je držan 29.11. E, Raspravilo se o nizu ključnih informacija uz monetarne pragove, minimalni sustavi za objavljivanje informacija, zatim sažeci, nadležnosti kompetentnih tijela te jezici. Osvajanje dalje napredak što se tiče nekih od tema Također se u raspravi govorilo i o tome da se odobri tehnički rad vezano uz zahtjeve za perspektive, zatim različiti faktori koje treba iznijeti vezano uz pravila o perspektivama i vezano uz e, putovnicu i, na, i obavješćivanje. I sljedeće teologije e, će biti organiziran ovaj tjedan 7. prosinca. Zatim, što se tiče sastanka koordinatora od 24.11. E, što se tiče imenovanja, CCC, TB i EP, zatim uh, ne to je za socijaldemokrate, mehanizam za rješavanje pitanja povjetljenog dvostrukog pozivanja ALDE, zatim rangiranje nesigurnih instrumenta za dug i hjerarhije nesolventnosti EPP, apsorpcija gubitaka za kreditne institucije i investicijske tvrtke EPP, apsorpcija gubitaka u BRD-u, EPP, to sve je u jednom paketu, to, ta tri sa subordinacijom, što je zaseban dosje, ali ipak sastavni dio paketa. CRD, CRD, revizija, SND, uključujući tilak, Coverborn, ECR, zviždači zeleni, mišljenje o CETI, osam na predsjedništvu odbora, mišljenje o zakonu o nesolventnosti prema zahtjevu s pravilo 54. To, odlazi Aldeu. To su imenovanja. Što se tiče Brexita, nakon kratke rasprave, predsjednik je zaposlao kule zastupnika da e, do 10. podnesu pismene preporuke. Tajništvo se traži da e, istraži više informacije o policiji o tržišnom natjecanju, da dakle da neke pozadinske informacije što se tiče vremenskih rokova, da ćemo održati dodatni sastanak odbora u prostoru 2016. godine. 2017. godine ćemo imati to kao temu na Europskom parlamentarnom tjednu. Imaćemo kao prvo dokumente iz Paname, e, zatim e, druge slučajeve suradnje dokumenta, zatim drugi sastanak dio je bankovna unija, unija kapitalnih tržišta i e, jedinstveno europsko tržište za financijske usluge. Pismo ćemo poslati e, Europskom poreznom odboru gdje ćemo tražiti saslušanje i koordinatori su se odlučili da ćemo imati i e, DBB dijalog 12. prosinca da ćemo raditi na provedbi e, makroekonomskog programa pomoći Grčkoj i zatim što se tiče nadzora na delegiranim aktima. U IDD, u veljači imamo CRR i CRD. što će gledati imali dovoljno vremena da održamo možda mm, nešto o delegiranim aktima po pitanju MIFID-a i borbe protiv pranja novca. Napismeno ćete naći više pojedinosti o tim odlukama koje smo dali na sastavu natora i na posljedku što se tiče izveša Gular, koordinator zelenih je tražio tajništva da provede analizu s kojom će se pokristi e, dokument komisije za sve stavke, ne samo za stavak 19. Koordinatori će na sastanku u prosnicu raspravljati o tom dokumentu. Dakle, imali smo dosta dugačka priopćenja predsjednika i sada možemo Prijeći na prvu točku na dnevnom redu. Htio bih dobrodošli su gospodinu Martiju Hetemekiju. On je predsjednik ESGABA, dakle Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima. To je tijelo koje, kao što znate, treba pružiti nezavisan pregled i neovisan pregled nad europskim statističkim sustavom što se tiče provedbe Europskog statističkog kodeksa Također bih htio posjetiti da ćemo imati i ovo izvješće. Izvješće, godišnje izvješće smo zaprimili od Eskaba i to je vrlo važan trenutak u našim raspravama što se tiče i profesionalne neovisnosti, integritetu i e, povjerenju u europski statistički sustav. To je tema Eh, s kojom se intenzivno bavimo. Kao što znate, sjećate se, imali smo raspravu u okviru radne skupine o eh, financijskom tržištu. Trebam naglasiti da ESCAP isto tako pobliže e, prati sustav e, imenovanja novog glavnog e, direktora Eurostata, do čega će doći nakon što će gospodin Ademaker otići u mirovinu. To je sve što se tiče mojeg uvoda, a sada predajem riječ gospodinu Hetemakiju. Izvolite, dobrodošli još jednom, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam na ovoj prilici da vam e, predstavim e, izvješće SGAB-a ovdje pred odborom za ekonomska pitanja. E, izvješće SGAB-a se sastoji od šest članova, imamo drugih pet članova, Pilar, Martin Kucman, on je bivši predsjednik Španjolskog zavoda za statistiku, zatim imamo Enrique Čiovaninija, on je bivši pak predsjednik e, Talijanskog zavoda za statistiku i bivšeg, e, bivši ministar za, rad iz Italije. Zatim e, Patricio Hara, on je profesor za statistiku u Irskoj. Marius Profiru, on je profesor vezan uz javnu upravu, dolazi iz Rumunske. I Quinter Kops, on je bivši direktor Njemačkog zavoda za statistiku. Kao i u proteklih godina, izvješće o ESKABu e, razmatra izazove s kojima se e, susreće Europski statistički sustav i napredak po pitanju provedbe e, Europskog statističkog kodeksa. Ove godine smo posebice se bavili dvijema temama, izazovima vezano uz korištenje više suhih izvora podataka i velike količine podataka, te važnost da zadržimo i poboljšamo povjerenje u javne statistike. Ograničit ću svoje primjedbe na tri glavne točke. Kao prvo, mi u odboru ESCAP smatramo da Europski strateški kodeks ne drži baš korak sa izazovima što se tiče korištenju više izvora podataka i velike količine podataka. Porast digitalne ekonomije je doveo do toga da imamo veliku količinu informacija koja nam stoje na spolaganju i koje dolaze iz različitih izvora Naravno, ti podaci bi se trebali koristiti, ali pritom treba voditi računa, dakle kada se takve informacije koriste, e, da postoji usporedivost podataka, to je jedan od ključnih preduvjeta, pogotovo kada se to, ti podaci koriste za europske statistike. Zbog toga SKP poručuje da se procjenjuju kvaliteta višestrukih izvora podataka i da imamo izričitu referencu na višestruki izvor e, podataka e, pri sljedećoj reviziji Europskog kodeksa. Imamo jedan drugi izazov s kojima se suočava Europski statistički sustav, a to je potreba da zadržimo i poboljšamo povjerenje u službene statistike u trenutku kada njihova vjerodostojnost dolazi uh, u pitanje, a i njihova kvaliteta. Nedavno smo čitali o uh, razdoblju post istine u politici gdje se statistički podaci izabiru kako bi se dasle političke poruke. Sada imamo veliku kućenu podataka koji su dostupni na internetu i tako je moguće e, izabrati statistike s kojim se može podržati različite političke izjave i to neovisno o kakvoći samih podataka. To može dovesti do kontradiktornih poruka ili istina i to sa sobom dovodi i naravno očitu opasnost da bi javnost mogla izgubiti povjerenje u sve statistike, uključujući i one statistike koje objavljuju e, statistički zavodi. Stoga ESCAP smatra da treba e, više toga učiniti kako bi se e, pojačalo povjerenje javnosti u službene statistike. Mi posebice preporučamo da statistički zavodi mnogo više surađuju sa civilnim društvom kako bi se promicala vrijednost službenih podataka. Statistički zavodi također se trebaju pripremiti na to da mogu obraniti službenu statistiku ako dolazi do njihove javne zloupotrebe. Zatim točka broj 3, sada prelazim na procjenu ESGAB-a po pitanju napretka, provedbe Europskog statističkog kodeksa. Vratili smo se ponovno na pitanje postupka imenovanja i razrješavanja dužnosti za glavnog direktora Eurostata. To je ono što ste vi, eh, gospodine predsjedavajući, spomenuli. Tu se radi o budućem načinu imenovanja glavnog direktora Eurostata. Mi smatramo da bi se postupak trebao zapisati u zakon. A kriteriji za odabir kandidata trebaju uključiti e, profesionalnu reputaciju te osobe u međunarodnoj središkoj zajednici te njihovo iskustvo e, na područjima koji su relevantni za zadatak e, kojeg vrši Eurostat. Ranije ove godine sam upoznao po su Tyson gdje sam iznio upravo i to i kasnije je Eska njoj poslao i pismo o toj istoj temi, a sada smo naravno vrlo zadovoljni s time što je Europska komisija odlučila da će se koristiti eh, postupak javnog natječaja za imenovanje sljedećeg javnog, glavnog direktora eh, Eurostata. U cijelom europskom statičkom sustavu je došlo do dobrog napretka kada se radi o provedbi e, europskog statičkog kodeksa i kada se radi o preporukama koje smo dobili iz stručnih ocjena. ESCAP savjetuje da se e, poboljša informacije koje su na raspolaganju vezano uz to koliko e, dođe izrada europskih statistika i možda bih, kako bih bio što kraći, mogao sažeti s time što ću reći da ovogodišnje izvješće sadrži 16 preporuka gdje govorimo prije svega o izvojima u vezi sa višestrukim izvorima podataka, o tome da je važno zadržati povjerenje u statistike i gdje govorimo o tome do kakvog napreda je došlo po pitanju provedbe Europskog statističkog kodeksa u e, Europskom statističkom sustavu. I gospodine predstavljajući, s time bih sada zaključio. Hvala vam lijepa, e, gospodine predsjedniče, na vašoj prezentaciji. Dakle, koliko svačam, vi ste, sada zadovoljni sa postupkom odabira koji je odabran za e, imenovanje glavnog direktora Eurostata. Kao što znate, mi isto tako imamo e, novi okvir o statistikama, tu Europski parlament ima određenu ulogu, a isto dobro trebamo naravno poštivati autonomiju komisije kada se radi o tome da ona ima pravo birati vlasu e, kandidata u slučaju internih e, imenovanja i ovo je bila zanimljiva referenca koju ste vi spomenuli. Želi li netko se javiti za riječ? Od kolega? Perman Šperez. Hvala vam na ovom izlaganju, gospodine predsjedniče. Ja bih se htjela vratiti na ovo pitanje e, imenovanja nasljednika za gospodina glavnog direktora Eurostata. nažalost, on mora otići u mirovinu i iako moram reći da je imao vrlo zanimljive e, preporuke o onome što mene jako zanima, primjerice kada se radi o kvaliteti statistike, u području socijalnih pitanja, čime bismo postigli bolju ravnotežu između e, gospodarske i socijalne politike. Ali ja bih se htjela vratiti na taj postupak. Mi smo promijenili taj postupak, a izvodno smo poštivali neovisnost Europske komisije. Europski parlament svakako treba biti uključen u taj proces. I mene zanima kako vi vidite tu situaciju sa neovisnošću Eurostata. Imamo raspravu na europskoj razini, vodi se raspravi na nacionalnoj razini i Eurostat na neki način nije iz toga isključen. Eurostat je savjetovano tijelo za komisiju i vidimo sada kako će se prikupati podaci o socijalnim pitanjima, sada nakon revizije, tako dakle, kako da dobro e, odijelimo ulogu vijeća u svemu tome i e, ulogu drugih tijela i kako da harmoniziramo statističke podatke koje prikuplja od država članica. Dakle, kako vidite vi to pitanje neovisnosti Eurostata, koje tu koje imamo zaštitne mjere i parlament e, će sada kada smo uključeni u taj proces gledati svakako kako će se odabrati sljedeći kandidat i što nam savjetuje što bismo trebali gledati prije svega. Dakle, po vašem mišljenju koje su tu najvažnija pitanja na koja trebamo obratiti pažnju. Zatim što se tiče mm, razvoja statističkog sustava u Grčkoj. Vi znate da smo mi uspostavili radnu skupinu vezano uz program pružanja pomoći Grčkoj. Vodili smo razgovore sa e, bivšim predstavnicima iz e, Grčkog zavoda za statistiku. To je naravno jedan od e, glavnih stavki za postupak izgradnje povjerenja i Eurostat je tu izravno zainteresiran za sve to. Kako vi, kako ESGAP gleda na taj razvoj? Imate li vi neku posebnu poruku koju biste nam mogli uputiti vezano uz to kako napreduje teški sustav u Grčkoj, što još treba napraviti i što bismo mi kao parlamentarni zastupnici trebali e, posebice promotriti u tom razvoju sustava. Hvala vam i hvala vam na tim vrlo važnim pitanjima. Kao prvo što se tiče neovisnosti Eurostata. O tome smo vrlo detaljno raspravljali kada je došlo do velike krize po pitanju grčkih statističkih podataka i došlo do različitih prijedloga kako možemo promijeniti e, Eurostatov status. I konačno rješenje je bilo to da će se pojačati sustav nadzora vezan uz neovisnost Eurostata, a zatim isto tako bilo je vrlo važno što smo promijenili uredbu 223 i u tome svemu je Europski parlament e, odigrao važnu ulogu. I iako postupci odabira kandidata nisu bili zapisani u zakonu, ta ideja da se glavni direktor Eurostata bira na temelju e, objektivnih kriterija e, vezano uz njegovu kompetentnost, vezano uz ono što radi Eurostat, ta ideja je bila jasno prisutna. I to je i meni dalo priliku da e, govorim o tome koji su to ciljevi nove uredbe i da naglasim koliko je važno da da Europska komisija sudjeluje u tom procesu o kojem se djelomično govori u novom zakonodavstvu, iako nije to službeno detaljno tamo opisano. Zatim, kada je došao trenutak da se uspostavi ESGAP, onda je se zaprimio mandat da dakle, vrši nadzor Europskog statističkog sustava kako što se tiče nacionalnih zavoda za statistiku, tako i što se tiče e, baš posebice Eurostata. I mislim da je, sada sustav težen gdje imamo nadzor i polaganje računa i gdje svake godine provravamo... i e, kako ESGA vrši tu svoju ulogu kao Europski zavod za statistiku. Moram se tako reći da kada smo raspravljali o reformi, da statistički zavodi, niti u državama članicama, niti pri komisiji ne mogu biti potpuno neovisni na onaj način kako su to primjerice središnje banke. Ta tijela su uvijek sastavni dio javne uprave, ali ono što možemo napraviti eh, je da stvorimo sve one potrebne preduvjete kada se radi o profesionalnom integritetu tih tijela, u ovom slučaju Eurostata. A sada da se osvrnem na ono drugo pitanje u Grčkoj, e, te koje je mišljenje Eskaba. Mi smo naravno izdali niz mišljenja o grčkim statističkim podacima. Došlo je do pozitivnog napretka ali zatim smo vidjeli da je došlo do e, sudskih postupaka protiv e, bivšeg predsjednika Eurostata i e, njegovog kolega. Naravno, ti sudski postupci pokrenuti su zbog navodno krivog predstavljanja statističkih podataka, a to je nešto što a to su podaci koje je Eurostat dakle, potvrdio i to je bilo potpuno potpunosti u skladu sa e, europskim zahtjevima. Mi smo bili stoga jako zabrinuti što se tiče tog ponovnog pojavljivanja sudskih postupaka protiv bivšeg predsjednika grčkog Statičkog zavoda i e, njegov dvoje kolega. Što može učiniti odbor za ekonomska pitanja i što možemo mi učiniti? Ono što ste vi već napravili je vrlo važno. Vi ste imali saslušanje, održali ste raspravu sa bivšim predsjednikom Grčkog statističkog zavoda, a isto tako i sa, sa gospodinom Rademacherom. I na neki način ste onda e, doveli do veće svijesti o toj temi. I mislim da su to one nadležnosti koje se neće nazivaju meko moće, dakle soft power koje europske institucije imaju na raspolaganju. I mislim da je to vrlo važno. Dakle, da se svi obavijeste o tome kako, je došlo do tog slučaja i koje su činjenice. Hvala vam. Doista mislim da je ovo bila vrlo korisna razmjena mišljenja i to je bila javna rasprava jer smo ju prenosili putem interneta. Ja također imam nekoliko pitanja. Kao prvo, biste se referirali na nekoliko značajnih zakonodavnih reformi, na neka poboljšanja Europskog sredičkog kodeksa i na uredbu 222. I smatrate li sada da smo više u fazi probedbe ili smatrate da te važne promjene, dakle življenje Europskog kodeksa, dodatne zakonodavne mjere, znate da trenutno su neki od tih mjera i u tijeku. Što mislite o tome? Drugo pitanje u vašem izvješću govorite o o tom okruženju post-istine i također govorite o ulozi statističara, o tome da treba izbjeći zlouporabu podataka i da treba ukazati na slučajeve zlouporabe podataka. Dakle, kako konkretno gledate na to? Kako da se njihova uloga pojača i kako da se održi ta mm, vrlo osjetljiva teža e, vezano uz rizik zlouporabe i s druge strane vezano uz osjetljive podatke. I kao treće, možda ne možete to komentirati, ali to je jedno konkretnije pitanje o nekim od pokazatelja o kojima se raspravlja i na ekonomskoj razini, a koji imaju i statistički aspekt. Mi primjerice raspravljamo o tome kako možemo pojednostaviti naša fiskalna pravila i u vijeću se mnogo raspravlja o tome kako se trebaju definirati neki pokazatelji, primjerice strukturni deficit. Sa zanimanjem sam pročitao jedan komentar Europske središnje banke u kojem su odgovarali na pitanje koje su dobili, gdje su nam rekli da se ti pokazatelji mogu, mogu na razne način definirati da ih stoga oni ne žele koristiti, a s druge strane to su sami temelji e, naše fiskalne reforme, pa me zanima kako vi gledate na tu raspravu. Hvala vam i opet e, sam dobila kad je važna pitanja. Prvo pitanje. Je li zakonodavni okvir primjeren, je li dovoljan? Da, mislim da da. ostvarena je dobra što se tiče e, pravnih e, zahtjeva, pravnih obveza, ali također se postavili pitanje i o Europskom kodeksu. I da, odbor ESCAP smatra da je potrebno ažurirati Europski svjetički kodeks zbog novih izazova do dolazi zbog više sukih izvora podataka i zbog e, velike količine podataka. Zbog te velike količine podataka koje nam sada stoje na raspolaganju, mnoštvo podataka i kako se e, big data, dakle velika količina podataka, koristi u statistikama u Europi. To je izazov za sve zavode za statistiku, ali to je još i važni izazov u Europi. Moramo postići dogovor o tome kako ćemo koristiti te podatke, zato što mnoge naše političke mjere ovise o podacima i upravo i o usporedivim podacima. Kao drugo, postavili ste pitanje o takozvanoj politici post istine i što statističari mogu učiniti protiv toga. Naravno, statističari su, što se toga tiče, potpuno nezavisne osobe, ali mogu recimo vam dati sljedeći primjer. Došlo je do revizije e, europskog sličkog sustava ranije ove godine. Porast BDP-a u Irskoj za 2015. godinu smo morali revidirati i na kraju iznosio 26,3%. I postoje jasni razlozi zbog kojeg e, se je e, taj podatak morao ispraviti. A na europskoj razini i na nacionalnoj razini moglo se stvoriti više pozadinskih informacija već unaprijed s kojim bi se moglo objasniti zbog čega je došlo do promjene u statističkim podacima. Ako se samo iznose činjenice, a da se uz to ne pruži neko objašnjenje, onda nije nikako iznenađenje da ljudi ne vjeruju u službene statističke podatke. I e, općeniti je rečeno, primjerice novinari bi možda htjeli dobiti informacije, više informacija o tome kako se dolazi do pojedinih statističkih podataka. Danas e, postoji e, čitav dio novinarstva koji se upravo bavi sa interpretacijom podataka i mislim da bismo mogli poboljšati razumijevanje statističkih podataka a sa boljim razumijevanjem onda bismo mogli poboljšati i povjerenje u statističke podatke. Činjenica je da trenutno povjerenje u statističkim podacima nije, nažalost, na onoj razini na kojoj bismo htjeli u Europi. To je vrlo štetno za e, europske politike zato što se velik dio naših politika upravo temelji u Europskoj uniji na statističkim podacima. I završno pitanje koje ste postavili o pokazateljima i primjerice o pokazatelju strukturnog deficita. Ako mi dopustite, iznijeću komentar, iako se to ne nalazi stoga rečeno u mandatu Europskog savjetnog odbora za upravljanje sredičkim podacima. Postoji jasna ekonomska logika zbog kojeg bi se trebalo koristiti taj pokazatelj strukturnog deficita. Naime, fiskalna politika koja je e, razumna trebala bi koristiti i e, ciklički razvoj i potencijalnu produktivnost države. I zbog toga postoji vrlo dobri u kojih se koristi taj pojam suhnog deficita u našim ekonomskim politikama. I kao što ste i rekli, pravila se e, u mnogim aspektima temelje na strukturnom deficitu. I stoga mislim da bismo trebali koristiti e, takve pokazatelje. Ali zatim se pojavljuje problem vezan uz to kako to mjerimo činjenica da je sukupni deficit teško izmjeriti, samo po sebi ne bi trebala biti izgovor za donošenje loših politika. Dakle, ako vidimo da postoje poteškoće ili neki nedostaci u našoj metodi, onda bismo trebali poboljšati metodu. I trebali bi pokušati ukloniti te nedostatke. Samo da kažem da postoje različite metode koje se koriste diljem svijeta vezano uz to kako se mjeri strukturni deficit. Primjerice, Kongres, e, Ured za proračun kongresa koristi jednu metodu koja je meni primjerice draža od e, one metode koje koristimo u Europi, ali to je drugo pitanje. Ono što zapravo želim reći je da taj sam koncept ima smisla, a ako imamo neki problem sa mjerenjem, sa kalkulacijama, onda bismo trebali to riješiti, a ne izbjegavati u potpunosti korištenje tog koncepta. Hvala lijepa. Ima li još kakvih pitanja od kolega? Ako nema, možemo zaključiti ovu razmjenu gledišta. Hvala vam, gospodine predsjedniče na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi i u budućnosti ćemo i dalje vrlo usko surađivati. Hvala. Thank you. It's We So we can move to our point. Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, broj četiri, Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika, godišnji pregled rasta za 2017. godinu. Izvjestitelj je gospodin Hökmark, koji je predstavio svoj nacrt izvješća. Dakle, gospodine izvjestitelju, molim vas da nam predstavite nacrt izvješća. Hvala lijepa i hvala na raspravama koje smo do sada održali o godišnjem pregledu rasta sa izvjestiteljima u sjeni. Ovaj je dokument komisije i također naše izvješće su važni jer oni zadaju okvir za raspravo, ali i za izbore. Sada treba vidjeti kako će se komisija postaviti u primjeni svih politika i pravila. Važno je kao prvo znati da u Europi i u Europskoj uniji bilježimo rast. Došlo je do oporavka koji je međutim dosta spor i slab. Mnogo je omogućila ekspazivna monetarna politika koja međutim neće moći predugo trajati. To je monetarna politika koja nudi razne mogućnosti, ali predsjednik SBA je rekao da nije održiva zato jer sa sobom nosi određene financijske rizike. To znači da je ovaj rast krhak. Važno je, dakle, provesti reforme koje će omogućiti dugoročni i održivi rast, ali također i reforme koje će privući ulaganja koja će pridonijeti konkurentnosti našeg gospodarstva. U tom smislu mislim da se većina nas slaže, dakle da na to treba staviti naglasak. A sada dolazimo do rasprave o paktu o stabilnosti. Komisija je iznijela svoje fiskalno stajalište i to predviđa nešto fleksibilniji pristup i to je zapravo tema političke rasprave. No, kao prvo želim istaknuti jednu stvar. U ova nesigurna vremena ne smijemo potkopati jedan preduvjet za stabilnost našeg gospodarstva, a to je pakt o stabilnosti ako stvorimo ozračje nesigurnosti oko pakta, onda stvaramo i unosimo još veći nemir u europsko gospodarstvo. A, gospodine predsjedniče, želim podcrtati da nam ne treba nesigurnost u gospodarstvu. Treba nam stabilnost koju pruža pakt o stabilnosti, ali i sam pakt kao takav. Ako dovodimo u pitanje postojeće zakonodavstvo i pakto stabilnosti, time podkopavamo dugoročnu vjerodostojnost i pouzdanost naših ulaganja i rasta. Ako sagledamo nedavnu povijest, vidjeli smo da do sada nije došlo do poticanja rasta nastali su veći deficiti, veća dugovna opterećenja i veće nesigurnosti. Ako se htjelo potaći gospodarstva većim deficitima, onda bi bilo došlo i do drugačijeg rasta nego što bilježimo danas, jer sigurno nam europskim gospodarstvima ne, nedostaje deficita, ali vidjeli smo da deficiti stvaraju veću zaduženost, više kamatne stope, ali također smanjuju strukturne reforme. To zadržava neke koštale strukture našim gospodarstvima i smanjuje konkurentnost. Dakle, što dulje idemo tim putem, tim više ugrožavamo europsko gospodarstvo. Ako se ogledamo po Europskoj uniji, vidjet ćemo da tamo gdje su zemlje članice provele strukturne reforme i konsolidirale javne financije, da je došlo do rasta i povećanja zaposlenosti. Stoga je od ključne važnosti krenuti tim putem jer ćemo inače se naći u sve većim poteškoćama. Neki kolege, znam, kažu da deficiti vode ka kraju mjera štednje. No, mislim da je upravo obrnuto, gospodine predsjedniče. Dakle, u zemljama gdje imamo sve veću zaduženost i veće deficite, imamo kronične štednje, ali u zemljama članicama koje su primijenile fiskalnu konsolidaciju, stvorila se stabilna platforma za ulaganja, rast i zapošljavanje. I to vidimo u zemljama članicama i stoga je naša odgovornost usmjeriti gospodarsku politiku ka rastu, jer inače ćemo imati sve veće i veće deficite. I imam još jednu napomenu koja se odnosi na pravna pitanja. Imamo zakonodavstvo koje je na snazi i dužnost je komisije osigurati provedbu tog zakonodavstva. Zadatak komisije nije mijenjati pravila igre. Komisija mora ih jednostavno primjenjivati. Europska unija je pravna unija i to je zapravo i ključni dio njezine vjerodostojnosti. Trebamo sada ući u raspravu o kvalitetnijoj izradi proračuna. Gospodine predsjedniče, moram reći da nikad nisam shvatio zašto mnogi tvrde da treba zadržati rashode ispod 3%. Trebamo krenuti od izrade proračuna i e, treba vidjeti kojim priljevima zemlje članice raspolažu i kada to vidimo onda možemo odrediti prag. No, mene zanima zašto se proračun izrađuje naopako, što znači da je e, najvažniji rashod uvijek argument za sve veći deficit. Treba to preokrenuti, zbog toga trebamo imati odgovornost za provedbu zakonodavstva, za poštivanje zakonodavstva, ali također za pokretanje potrebnih reformi i za konsolidaciju javnih financija, što je nužno potrebno. Evo, ja ću e, još dodati da osobno, a i moj klub smatra da e, komisija treba biti čuvar ugovora i postojećeg zakonodavstva. Evo, sa zanimanjem iščekujem rasprave sa izvjestiteljima u Sjeni. Siguran sam da će ih biti. Da se blago izrazim, imamo naravno razlike u mišljenjima u ovom predmetu, no ipak je važno da parlament bude čuvar zakonodavstva koje je i usvojio. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni. Prvi u ime socijalista i demokrata ima riječ e, gospodina Seva Pereira. Hvala izvjestitelju na njegovim riječima i siguran sam da ćemo svi uspješno surađivati na odgovarajućim kompromisima. Inače, slažem se da je pred nama mnogo posla ako doista želimo ostvariti sporazum i postići kompromise s obzirom na to da imamo različita stajališta u ovim osjetljivim pitanjima. No, mislim da će to biti moguće, kao što se već i pokazalo u prošlosti, i uvjeren sam da ćemo uspjeti izraditi dokument koji će odraziti politička gledišta sviju. Prvo nekoliko riječi o situaciji. Svi ćemo se sigurno složiti da smo okrenuli putem oporavka koji je doduše još uvijek krhak, i da je, postoji problem e, različitosti u zemljama članicama, naročito različitih stanja u europodručju. No, s obzirom na situaciju, komisija nam nalaže nešto drugo. Već smo i sami izrađivali dokumente u kojima se isticala potreba za ulaganjima, za oporavkom eh, i naslovi su tu uvijek vrlo jasni. No komisija, kao što ste i sami rekli, nam e, ne kaže da monetarnu politiku treba potkrijepiti naporima u drugim političkim područjima, recimo fiskalnim ili strukturnim politikama. No, komisija nam sada kaže nešto više. Komisija kaže da je sada teret na drugim politikama Dakle, sve politike monetarna, fiskalna i strukturalna trebaju se primijeniti, no sada je težište na e, drugim političkim područjima koja moraju očuvati gospodarski oporavak. Dakle, komisija kaže da bi se trebalo učiniti više u području fiskalne politike. I to je jedna novost koja nam dolazi od Europske komisije, no to nije ništa novo u europskoj raspravi. Znamo da je ESB tražio aktivniji doprinos fiskalne politike. Prijedlog komisije je sada prerastao u jednu konkretniju sugestiju, odnosno pozitivno fiskalno stajalište za europodručje, a znamo da je komisija predložila i neke brojke, odnosno 0,5% BDP-a. Dakle, to je konkretan prijedlog. To je također politički prijedlog Europske komisije. Trebamo se kao prvo upitati koji će biti politički odgovor Europskog parlamenta na ovaj prijedlog. Evo, čini mi se da ste vi rekli da smo uzeli na znanje taj prijedlog, što je važno. Dakle, ja pozdravljam taj pozitivni pristup Europskog parlamenta ovom konkretnom prijedlogu, jer se on suočava sa stvarnim problemom odnosno ako želimo potaći ulaganja, ako želimo riješiti problem nezaposlenosti, onda svakako moramo imati pozitivni doprinos fiskalne politike. Europska komisija ne traži od nas da odustanemo od pakta o stabilnosti i rastu. To nije izbor između deficita i rasta. Dakle, u okvirima ove rasprave znamo sada da je moguće ostvariti rezultate i također odgovorne, odgovorno upravljanje javnim financijama i postići time rasti zapošljavanje. No, mjere štednje mogu do neke mjere spriječiti ostvarivanje rezultata kada je riječ o postizanju ciljeva fiskalne politike. No, Parlament bi trebao prvo održati raspravu o ovom prijedlogu koji ne smije nikako zanemariti i treba zauzeti političko stajalište o njemu. Naravno, razumijem ovu raspravu koja se vodi o vjerodostojnosti pravila. No, ne smatram potrebnim spominjanje takozvanog oklijevanja Europske komisije da iskoristi potrebna sredstva u okviru postupka zbog prekomjernog deficita. To je zapravo dio rasprave o sankcijama na račun Portugala ili Španjolske i tu je stav parlamenta bio doista jasan to nije pitanje okljevanja, nego pitanje odluke. Ispravne, ispravna je odluka bila da se sankcije ne primjene. Naravno, mm, to su glavna pitanja koja postavlja naš klub. Imam još dva. Prvo se odnosi na ulaganja. Naravno, komisija ističe potrebu za ulaganjima i sigurno i vi kao izvjestitelj to uvažavate. No, spominjanje ulaganja ovdje je e, povezano sa planom ulaganja za Europu i tu komisija također spominje što je važno potrebu za produljenjem trajanja plana ulaganja i tu Europski parlament treba također zauzeti jasno stajalište. I na kraju, E, socijalni problemi i konvergencija. Naša poruka tu također mora biti jasna, jer je u pitanju i oporavak, ali i riječ je o razlikama između zemalja članica što uništava europski projekt i naravno s time se moramo suočiti. Evo, e, nakon toga, naravno, obećajem da ćemo nastojati naći kompromise u tom smislu i e, radujem se daljem radu na ovom predmetu. Hvala u ime ECR-a gospodine Robert Zile. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću na početku odmah zahvaliti izvjestitelju i na njegovim uvodnim riječima i komentarima koji su važni. Naravno, znamo da ne postoje ista stajališta u ovom demu. Dakle, u analizi se ispravno prepoznaju brojni problemi europodručja, općenito Europske unije, zaduženost, razlike u proračunima i također nedostatak strukturnih reformi u nekim zemljama članicama stvaraju naravno nesigurno političko ozračje oko ovog e, problema. Također mi se dopalo ono što je izvjestitelj rekao o, e, opasnostima izmjena pakta o stabilnosti i o tome kako Europska unija treba se pridržavati pravila, a ne ih stalno mijenjati. No, ipak e, vjerujem e, da e, u izvješću treba navesti i druge i Ono što svi prešućujemo je sadašnji višak. Naravno, to je vrlo kontroverzno pitanje. Vodeći ekonomisti i financijski tisak, također i komisija, priznaju da je to jedan od najvećih čimbenika u neuravnoteženistima u europodručju to nedostaje u ovom izvješću, kao što komisija napominje. Zatušene zemlje su e, načinile neki napredak, ali imamo viškove u tekućoj e, bilanci u nekim zemljama i e, recimo u Njemačkoj to stalno obježi porast. E, izvješće dakle bi trebalo spomenuti i ta pitanja. Sa političkog stajališta sjećamo se da su prije nekoliko godina ministri financija uspoređivali to stanje sa nogometnim utakmicama gdje neke ekipe igraju bolji nogomet, a druge ne, to ih kažnjava. I e, u sportu vidimo da ako utakmice nisu zanimljive, ljudi ih ne prate zato jer su rezultati očiti i prije same utakmice. I to stvara probleme u nogometu. Ako usporedimo tu situaciju sa ekonomskim neuravnoteženostima e, i e, sadašnjim e, neuravnoteženostima u tekućim računima, dakle to je isto još jedno pitanje o kojem treba raspraviti. Dakle, dok se slažem da su ulaganja važna i da je jednako važna prava vrsta ulaganja, još je važnije raspodjela tih ulaganja u zemljama članicama. I imamo tu investicijske planove koji se primjenjuju u Europi i imamo također produljenje i udvostručenje iznosa za ove planove. Međutim, ipak ne možemo učiniti važne korake kako bismo e, potakli e, rizičnija ulaganja koja bi se usmjerila u druge zemlje, a ne samo one koje mogu dati najbrži povrat na ulaganje i što je naravno zanimljivo sa stajališta ulagača, ali ako se to koristi kao javni instrument e, u tim planovima, mislim da trebamo očekivati i i zapravo tražiti jedan e, uravnoteženi razvoj u zemljama članicama. Hvala u ime Alda. Live Vjernik. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. Drago mi je što je izvjestitelj zadržao sadržaj izvješća koji je relevantan i usredotočen i mi također pozdravljamo e, zaključke komisije o godišnjem pregledu rasta i podržavamo predloženu strategiju ovog trokuta ulaganja, strukturnih reformi i odgovornih javnih financija. Želim samo spomenuti neka od e, ključnih područja za nas. Ulaganje u znanje, inovacije, obrazovanje i e, informatičku tehnologiju bi trebali biti prioriteti za pokretanje rasta i zapošljavanja u Europi to može biti naša glavna prednost e, u natjecanju sa drugim kontinentima i to e, htjeva ulaganje u ta područja i to ulaganje ne samo zemalja članica nego i čitave Europe i privatnih investitora pristup financijama je od ključne važnosti, naročito za e, vrlo inovativne kompanije koje bilježe visoki rast. No, u svom pregledu komisija zaključuje da takva poduzeća imaju problema u pristupu financijama, što znači da naša tržišta kapitala još uvijek nisu dovoljno djelotvorna. Ona trebaju omogućiti e, bržu, znači treba omogućiti bržu provedbu u tržišta kapitala. I mi bismo htjeli brzo ostvarenje e, pane Europskog fonda za potporu ulaganjima, što bi trebalo osloboditi kapital sa tržišta kapitala i usmjeriti ga tamo gdje je najpotrebniji. Taj fond bi trebao također ojačati napore u financiranju prekograničnih projekata, naročito ulaganja u znanje, inovacije i informatičku tehnologiju. Ova potonja smatramo da nedostaje u ovom području. EFSI bi trebao također podržati e, i e, preporuke za čitavu Europu. Kada je riječ o konkurentnosti, ne postavlja se samo pitanje povećanja konkurentnosti i načina povećanja, nego se postavlja pitanje osiguranja pravednog tržišnog natjecanja. Dumping cijena proizvoda uništava naš rast i zapošljavanje. Zbog toga se trebamo boriti protiv nelojalne konkurencije, što treba imati e, jednaku ulogu e, i važnost kao i povećanje konkurentnosti. Inače, jednostavno to bi bio uludo uloženi napor. Uz eh, stavljanje naglaska na strukturne reforme, izvjestitelj iznosi također neke važne prijedloge. Naravno, komisija ima tu važnu ulogu kao čuvar ugovora. Bez toga pakt o stabilnosti i rastu bi izgubio kredibilitet. Izvjestitelj eh, ispravno ukazuje na to da zemlje članice trebaju razmotriti kvalitetu svojih proračuna, ali sastav e, proračuna je u nadležnosti zemalja članica. Zemlje članice također trebaju e, pametnije raspolagati sredstvima iz proračuna. Komisija ih treba poticati na e, prebacivanje resursa iz potrošnje ka ulaganjima što će stvoriti rast e, i radna mjesta. I na kraju nekoliko riječi o fiskalnom prostoru zemalja članica. Fiskalni prostor treba pažljivo procijeniti i s obzirom na dugoročne obveze. Komisija i izvjestitelji s pravom ukazuju na izazove s kojima se suočavamo zbog demografskih promjena. Naime, imat ćemo sve više starijih osoba za koje ćemo se morati brinuti i koje će sve dulje živjeti. Zemlje članice moraju uzeti u obzir te demografske šokove u svojim mirovinskim sustavima i u reformi istih. Zbog toga treba uzeti u obzir buduća zaduženja za isplatu mirovina i za socijalno osiguranje u javnom zaduživanju. Naravno, jedino kada budemo imali e, potpuni uvid u istinski fiskalni prostor u zemljama članicama. Dakle, ukratko podržavamo nacrt izvještaja izvjestitelja, ali imamo i neke dodatne preporuke. Hvala vam. Hvala za gole Miguel Viegas. Hvala lijepa. Bilježio sam sve što smo do sada čuli, no moram reći da sam pomalo zabrinut zato što još uvijek neprestano iznova ponavljamo da je deficit ta koji vodi do zaduživanja. To je samo po sebi razumljivo, to je matematička stvar. Međutim, prilikom takvih izjava jednostavno se ignorira jedan ključni problem. Pitanje koje se postavlja je sljedeće. Kada se nađete u krizi, kada se nađete u ekonomskoj depresiji, trebate li ili ne kao vlada dozvoliti određenu razinu deficita kako biste potaknuli potražnju? i na taj način ponovno pokrenuli gospodarstvo? To je pravo pitanje koje se postavlja. Deficit sam po sebi nije nešto čemu se teži. Što se pak tiče vjerodostojnosti, slažem se u načelu sa idejom prema kojoj je vjerodostojnost e, od ključne važnosti. Kriza vjerodostojnosti eura i cijele strukture koja zapravo prati euro, uredbe, direktive nije nešto što se može smatrati problemom jedne zemlje Naime, radi se o provedbi propisa u praksi od samog uvođenja eura posvoda i od uvođenja pakta o stabilnosti i rastu 1997. godine. Asimetrična provedba pakta gdje se propisi primjenjuju na jedan dio zemalja, na druge ne, suspenzija pakta 2004. za Njemačku i Francusku, a onda još kad tome dodamo i kontraproduktivne mjere štednje, sve to zapravo dovodi do toga da ljudi jednostavno ne razumiju. Oni ne razumiju zašto u ime spašavanja financijskog sustava moramo nametati rigorozne programe štednje koji zapravo ne rješavaju probleme s kojima se suočavamo. No, pozabavimo se mi stvarnim pitanjem, a to je paradoks. Portugalska situacija je nešto o čemu bi se trebalo i tekako dobro razmisliti. Pogledamo li rezultate izbora od prošle godine, vidimo da je sada na vlasti nova koalicijska vlada koja se više manje otarasila e, pravila i mjera štednje koja su nametnuta i zapravo su dovela do e, dodatnih problema za zemlju, povećali su minimalnu plaću, povećali su porezna davanja na luksuz, odnosno na određeni e, raspon e, proizvoda. ljudi su nam govorili da će Portugal potonuti, ali ne, Portugal e, nije slijedom tih novo uvedenih mjera završio još u dubljoj krizi, što više počeo je rasti. Izvršenje proračuna je zapravo bilježilo poboljšanja s vremenom, a nije se događalo obrnuto kao što se prognosiralo. Dakle, cijelo pitanje mjera štednje zapravo se sada dovodi pod veliki znak upitnika. Treba li i dalje slijediti tumačenje e, fundamentalističko tumačenje e, propisa iz pakta a to je nešto što ide u smjeru nametanja mjera štednje pošto poto, zaboravljajući istovremeno stvarno stanje stvari, zaboravljajući stvarne posljedice primjene takvih propisa. Velika većina zemalja nikada nije niti provela propise koji se odnose na euro na adekvatan način i to je nešto na što treba reagirati. Ako ne budemo reagirali, onda ćemo zapravo i dalje samo trubiti o jednim te istim stvarima, o tome kako treba potaknuti ulaganja e, i slično, a situacija se neće promijeniti. Pogledajmo samo situaciju u Portugalu, Portugalu s mjerama štednje. E, vidjeli smo da je došlo do propasti investicija. Bez investicija ne možete imati gospodarski rast. Što treba činiti? Treba li prenapuhavati e, tržišta kapitala? Trebamo li inzistirati na finalizaciji e, bankovne unije pošto poto? Trebamo li vjerovati u slobodnu trgovinsku razmjenu, liberalizaciju trgovine i vjerovati da je to nešto što će zapravo obaviti posao za nas? Naše je stajalište da zapravo nismo vidjeli nikakvog stvarnog učinka na rješavanje e, pravih problema nakon primjene ovih pravila. Postoji potreba da zapravo država e, odigra ulogu kako se očekuje u javnom sektoru i mene zaista brine ovaj prijedlog u točki 20 izražava se dvojba o fleksibilnosti e, kada se govori o pravilima zaduživanja. O kakvoj vrsti fleksibilnosti uopće govorimo? Čije je to stajalište? Je li to stajalište Europskog parlamenta? E, pokušavali se na ovakav način zapravo dobiti konsenzus za ovo izvješće. Ja mislim da ovaj prijedlog e, zapravo predstavlja nešto dosta provokativno. Mi svakako ne mislimo da je izvješće idealne, prilično se držimo na distanci, moram reći. Mislim da trebamo zaista sagledati realno stanje stvari. Mislim da trebamo pogledati kakve su stvarne potrebe naših zemalja. Trebamo vidjeti kako se konkretna politika može prilagoditi specifičnoj situaciji svake pojedine zemlje i to na način da jednostavno e, izbjegnemo ponovno zapadanje u krizu. Nama treba stvarni oporavak. Oporavak koji će zapravo e, omogućiti e, da sve zemlje krenu u smjeru rasta, a ne samo neke odabrane. To je samo jedan od problema s kojima se već neko vrijeme hrvemo u Europskoj uniji i zaista dovodi u pitanje vjerodostojnost cijeloga sustava. Mnogi ljudi smatraju, odnosno imaju osjećaj, da proces integracije nije nešto što je neutralno, da to nije nešto e, gdje svi sudjeluju ravnopravno, gdje sve zemlje sudjeluju ravnopravno, već da se zapravo provodi na interes e, određenih zemalja, a na uštrb drugih. Hvala. Hvala lijepa. U ime zelenih. Edi Markovali. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja sam zaista s velikim zanimanjem pročitao Gunarovo izvješće vezano uz europski semestar. Ovime se sada bavimo već neke tri godine i meni se čini da je zapravo onaj dio koji se tiče ekonomskog upravljanja je nešto što je diametralno suprotno našim stajalištima. S velikim sam zanimanjem pratio raspravu tijekom posljednjeg zasjedanja e, u Strasburu na, dakle, na plenarnom zasjedanju i čuo sam neka razmišljanja koja su iskazali kolege iz EPP-a i iz socijalista i demokrata. Prema mojem mišljenju, trenutačno zaista potrobi postoji potreba za poticanje stvarnog rasta nema smisla dalje ići u smjeru inflacijskog rasta koji smo imali do sada zahvaljujući devalvaciji eura. Ako nastavimo u tom istom smjeru, vrlo jasno ćemo uskoro e, ponovno imati e, situaciju u kojoj ćemo se morati nositi sa slabostima eurosustava. Ovo izvješće je prema našem mišljenju zapravo sastavni dio predizborne kampanje koji će svakako ići u prilog članicama EPP-a u e, Njemačkoj e, ili u drugim zemljama, ali svakako nije nešto za čega bi trebao stati Europski parlament. E, mi smo zaista protiv u našem klubu zato što mislimo da trebamo ubrizgati kisik svim zemljama, a ne samo nekolicini. Želimo da pravila o višku budu ispoštovana i u Njemačkoj pogotovo, koja trenutačno zapravo bilježi e, najveću makroekonomsku, neravnotežu u Europskoj uniji prema našem mišljenju. Dobitnik Nobelove nagrade Stiglitz i sam je rekao da postoji neodrživost unutar europodručja zato što ne postoje jedinstveni konvergencijski kriteriji koji bi doveli do optimalizacije. Nastavimo li ovako ovaj projekt provoditi dalje, dovest ćemo se do novih neravnoteža i dovest ćemo se do situacije koja će zapravo biti štetna za sve. Ne možemo samo zbog kompromisa pristati na ovakve prijedloge. Ako pristanemo na to, imat ćemo samo još više onoga čime smo se i do sada vadili iz ove situacije, a to je sve više više propisa koji u konačnici dovode do povećanja nejednakosti između država i naroda. Mislim da moramo revidirati naša stajališta, amandmani koje smo mi podnijeli zaista idu u tome smjeru. Mi trebamo pokazati da je eurozona trenutačno tehnički nešto što je neizvedivo. E, suočavamo se s internom krizom koja traži da se trenutačno djeluje. Činjenica da trebamo javne investicije, posebice u južnom dijelu Europe, kako bi se ublažila katastrofalna socijalna situacija, nešto od čega ne možemo bježati. Nemojmo zaboraviti da 60% Talijana jučer iskazalo stajalište protiv vlade koja je provodila reforme Europske unije do zadnjeg slova. Pogledajmo samo katastrofalni učinak tih reformi. Pogledajmo katastrofalni pad plaće. To je zapravo bio jedan od e, prvih učinaka e, doslovnog provođenja reformi e, koje su se tražile s europske razine. To je ono što je vijeće željelo. Europa mora mijenjati svoju dogmu. To je sada jasno jer ako to ne učini, građani će zapravo glasati za političke snage koje žele promjenu u Europi, koji žele drugačiji put za Europu. A ako sada budemo donijeli ovakav tekst, bojim se da uskoro više nećemo biti u ovome parlamentu. Hvala lijepo gospodine Vali. Želi li se još tko javiti za riječ? Gospodin Langen, izvolite. Još na redu? Da sada sam se javio nakon zadnjih javno za riječ, zato što kolega iz Italije misle da zbog toga što je talijanska vlada imala poteškoća sa referendumom, bi kolega koji ovdje tu eh, predstavlja u odboru ne bi više trebao imati svoje mjesto. Mislim, mislim da je to stvarno neprimjereno. Ali javio sam se i kako bih eh, rekao nešto drugo. Naime, jednostavna formula da javne vlasti trebaju više ulagati, to je nešto za što smo vidjeli da ne donose rezultate. Ako već se tako ulaže, onda to treba biti usmjereno u ciljene projekte za gospodarski rast i mjesta. I onda stvarno možemo reći da dijelovi naših strukturnih politika doveli su do eh, određenih rezultata koji nisu postigli taj učinak a činjenica da se referiramo na relativno gospodarski jak položaj Njemačke u eurozoni nije dostatno da se zatim s druge upućuje na sve ono što bi se u drugim državama trebalo reformirati, promijeniti. Možda je Njemačka sada istina u domu položaju, ali to nije se nastalo samo od sebe. Prije 15 godina se govorilo o Njemačkoj kao najslabijoj karici u Europi, što je možda trenutno primjerice Italija, mislim to je moguće. A isto tako postavljali su se pitanja tada u tom razdoblju o internoj konkurentnosti, ne radi se samo o europodručju, radi se o tome mogu li vlastiti proizvodi biti konkurentni sa istim proizvodima iz Kine, SAD-a i drugih dijelova svijeta. Dakle, i tu nije jednostavno rješenje koje može funkcionirati da su potrebno laganje javnih vlasti. Mislim da nam treba trezvena analiza, da se usredotočimo na ulaganja koje će dovesti rezultata i u nekim državama članicama je potrebno provesti reforme, a među te države i dalje spada i Njemačka. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Beres. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja veliku važnost pridajem tome što sada Europski parlament mora reći svoje mišljenje o godišnjem pregledu rasta, jer ipak se radi o početku ciklusa i moram priznati da me malo brinu prijedlozi našeg izvjestitelja ove godine. Njegova perspektiva, njegovo viđenje situacije u eurozoni trenutačno je za njega zapravo e, vanjsko pitanje, međutim, Mislim da ako e, izvijestite se zapravo ne smjesti u samu srž europskog gospodarstva, odnosno e, ekonomskog upravljanja neće dobro završiti zato što će se na kraju dogoditi da Europski parlament, ne kaže ništa, a to nam se već događalo. Čini mi se temeljem ovog izvješća da zapravo radimo korak unatrag u odnosu na napredak koji je ostvaren tijekom prethodnog e, e, ciklusa i zapravo dolazimo u situaciju gdje ne možemo zapravo e, analizirati situaciju u svakoj državi članici i utvrditi je li u potpunosti ispoštovala odredbe pakta o stabilnosti i rastu, već se ide u smjeru nečega što je dosta neprecizno, a trebali bismo zapravo imati e, jedno pamet, jedan pametan pristup, pametno rješenje kako bismo vidjeli na koji način funkcionira eurozona. Ovaj dio koji se zapravo odnosi na konsolidirani proračun Europske unije, to je nešto što je zapravo bio e, svojevrsni napredak koji treba uzeti u obzir. Mi kao Europski parlament već godinama tražimo od komisije da počne to provoditi, a malo pomalo od toga odustajemo i to bi bila greška. Gospodin Hokmark je rekao nešto što mi se čini apsolutno um, zastarjelim. Kad kažete da je monetarna politika dostigla svoje granice, što to znači? Ako je monetarna politika dostigla svoje granice, onda je krajnje vrijeme da neke druge politike preuzmu vodstvo. Države članice koje provode politiku konkurentnosti će onda izbiti u prvi plan. No znate, isto tako dobro da ako države članice ne čine ništa drugo osim toga, doći će do jedne spirale, spirale devalvacije, interne devalvacije u državama članicama koje nas nikamo neće dovesti ako na kraju priče e, ne učinimo ono što je potrebno. Zapravo ćemo se naći u recesiji. I željela bih postaviti jedno pitanje izvjestitelju čemu Junkerov plan i zašto smo se svi složili da treba obnoviti Junkerov plan ako investicija u Europskoj uniji, a pogotovo u eurozoni, nije nešto što se može provoditi na način na koji je to zamislila komisija. I ako to nije nešto što se smatra nužnim za globalno funkcioniranje europske ekonomije, zašto se ne uzima u obzir ta nužnost? Hvala lijepa, gospodin Sand. Ja bih samo želio postaviti jedno ključno pitanje. Radite unutar okvira koji je zapravo osmišljen, koji je kreiran temeljem iskustava e, iz početka 90. godina. Ne misli li izvjestitelj da bi nam zapravo od sada trebao jedan kritični pristup? jesu li socijalni, ekonomski i financijski standardi 90. godina nešto što odgovara stvarnom stanju stvari danas. Ne misli li izvjestitelj da bismo možda i o tome trebali raspraviti? umjesto da idemo u smjeru kritike onoga što činimo, zašto ne bismo razmislili o tome e, jesu li instrumenti koje koristimo dobar odraz onoga što pokušavamo ocijeniti, jesu li metode kojima se koristimo dobar odraz situacije kroz koju prolazimo, dobivamo li na taj način stvarni prikaz stvarnosti i stvarni prikaz smjera u kojem trebamo ići, stvarni prikaz načina na koji trebamo činiti stvari kako bi se zaista pokrenule investicije, kako bi se otvarala radna radna mjesta. E, nedavno je guverner Francuske središnje banke rekao da dolazi do e, pada investicija ne samo u Europi već i u SAD-u, kako u privatnom tako i u javnom sektoru i da ne znamo zbog čega, da ne znamo koji je glavni uzrok takvog trenda. Ne mislite li možda da bismo također trebali raspraviti o tome je li raspon metoda i je li raspon procjena koje ste istaknuli zaista nešto što odražava stvarnost u kojoj živimo? Nije li to nešto što zapravo odražava zastarjele koncepte e, koji nam nameću e, poimanje realnosti e, kakvo je zastarjelo, a mi sada živimo u potpuno drugačijem kontekstu? Globalizacija je zaista uzela maha i ljudi se boje. Boje se da ono što sada činimo jednostavno ne odražava njihove dvojbe i da ne odražava stvarne potrebe. Cijelo vrijeme zapravo stavljamo u prvi plan ideje koje dovode do oligopolizacije i to na globalnoj razini i na europskoj razini. Je li to zaista ono čemu težimo? Je li to ono što želimo? A to je nešto što sve više više uzima maha i postaje trendom. Sve što kažemo, sve što činimo zapravo ne odražava volju E, naroda, niti realnost europskih ekonomija, već realnost europskih oligopola. Dakle, moje pitanje se svodi na sljedeće. Ne misli li izvjestitelj da je krajnje vrijeme da se kritički osvrnemo na to kako obavljamo stvari, ne samo u smislu ishoda, već isto tako u metodološkom smislu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Sant, imamo li još komentara? Ne onda dajem riječ izvjestitelju kako bi zaključio raspravu. Izvolite, gospodine Hokmark. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovim razmišljanjima, ali isto tako i na pitanjima. Dozvolite da najprije kažem nešto vezano ono što je rekla gospođa Beres. Junkerov plan postoji zato što nam treba više investicija u Europi, no ja ne mislim da itko ovdje zaista vjeruje da možemo postići dovoljnu razinu investicija u Europi trošeći novac iz europskog proračuna i iz javnih financija. Trebaju nam privatna ulaganja. Kako bismo dobili privatna ulaganja, treba nam stabilnost i trebamo dugoročnu perspektivu. E, I u toj dugoročnoj perspektivi trebamo niske kamatne stope. Dozvolite da podsjetim sve prisutne kolege što se dogodilo kada smo bili vrlo fleksibilni vezano uz proračunsku politiku. Što se dogodilo u svim zemljama, a mislim da se dogodilo u većini naših zemalja, moram to iskreno reći. Što više deficit, ako smijem tako reći, što viša razina fleksibilnosti, veći su bili problemi koji su nastali. Spomenuta su Francuska i Njemačka koje su jednostavno izašle iz pakta o stabilnosti i rastu. To je dovelo do određenih problema. Kad je deficit povećan, nismo vidjeli nikakva ulaganja. Govorimo o realnosti, o, ponekad o teorijama, ponekad ne, ali ako pogledamo europsku ekonomiju, vidimo da barem osam država članica imaju prekomjerni deficit a to nije dovelo do investicija, to nije dovelo do rasta. To je dovelo do još većeg deficita i utabalo je put mjerama štednje, jer na kraju priče kada ne možete e, dobiti kredite, kada ne možete financirati određene stvari u ekonomiji, onda gospodarstvo ulaze u drakonske mjere štednje. Ono što nama ovdje treba, ako želimo postići konsenzus, a ja se nadam da to možemo postići ili barem većinsko mišljenje, trebamo se usredotočiti na ono što možemo učiniti kako bismo se uhvatili u košac sa globalnom e, konkurencijom. Globalno tržišno natjecanje je moguće ako povećamo konkurentnost, ako snažimo inovacije, ako osnažimo inovacije iz privatnog sektora, investicije iz privatnog sektora. Jer znamo da E, u globalnoj ekonomiji možemo doći do novca, ali trebamo se učiniti privlačnijima. Ako gubimo kontrolu nad javnim financijama, onda plašimo investitore i oni će pobjeći. Nema snažnijeg negativnog učinka na europsku ekonomiju od onoga koji predstavlja potkapanje vjerodostojnosti europske ekonomije. Ako želimo postići e, stimulaciju, onda to ne znači da moramo i nužno povećati deficite. Trebamo pokazati da smo se pozabavili problemima i pokazano je da ondje gdje smo se bavili problemima da je došlo do rasta i da je došlo do oporavka ekonomije. Ja se nadam da možemo raspravljati ne samo o pitanju pakta o stabilnosti, već isto tako i o strukturnim e, reformama. Jer ne možemo se nadati tome da će nam netko dati alibi za neprovođenje, strukturnih reformi i veći deficit. Ne, to do sad se nije pokazalo uspjelom politikom, to je samo dovelo do većih problema, pogotovo socijalnih problema. Naravno da moramo raspraviti s onim državama članicama kod kojih postoji prostor za korištenje fiskalnih instrumenata. One to mogu činiti, ali želimo li mi zaista poslati poruku financijskim tržištima da više ne želimo stabilnost primjenom pravila? Prvenstveno postoji zakonodavstvo i moramo se prilagoditi tome. No nadam se i mislim da možemo imati plodonosnu raspravu o tome kako se možemo pobrinuti da nam e, izrada proračuna bude kvalitativne naravi kako bi investicije išle tamo gdje su potrebne i kako bismo proveli strukturne reforme koje će potaknuti investicije. Ali svakako, ponavljam, trebamo poštovati pravila koje postoje, ili inače potkapamo stabilnost. Hvala lijepa što ste tako pristojni, gospođo Beres. Um, A deficit neće biti rješenje problema. Hvala vam lijepa, gospodine Hrknake. Još jednom bih vas i podsjetiti na to kako izgledaju vremenski e, rokovi. Dakle, amandmane možete podnijeti do 14.12. u 12 sati. I zatim 12. siječnja raspravljamo o amandmanima. Glasovanje u odboru Ekon predviđeno je za 6. veljače. I zapravo zatim 13. veljače bi onda s tima trebali otići na plenu sjednicu. Imali pitanja s tim u vezi? Ne, u redu, no smo završili s ovom točkom dnevnog reda. A sljedeća točka predviđena je za 17 sati, što znači da imamo kratku stanku od 5 minuta i onda nastavljamo sa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

Htio bih dobrodošli dobrodošlicu Elki König, ona je predsjednica jedinstvenog sanacijskog odbora na naše javno saslušanje. Dobrodošli. Predsjednica König je bila s nama zadnji put u srpnju kada je predstavila prvogodišnje izvješće, a sada dolazi kratko nakon što je objavljen program rada za 2017. godinu i naravno sada Europska središnja banka naporno radi na sanacijskim planovima, a isto tako i na određivanju mrela. I naravno, mi smo potrebni svjesno velike važnosti zakonovog paketa kojeg je upravo Europska komisija objavila po pitanju važnih tema poput subordinacije, mrela, i koordinacija između e, telaka i mrela. I stoga doista moramo raspraviti o mnogim važnim pitanjima, te odmah predajem riječ e, Elki krnjeg izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Vrlo mi je drago biti ovdje i čini mi se da nije prošlo toliko vremena od kad sam zadnji put bila s vama ali imate pravo, barem ako se ja ne varam, ovo je četvrto službeno javno saslušanje od kada je uspostavljen e, jedinstveni sanacijski odbor SRB. I možda onda mogu odmah prići na samu stvar. Dobra vijest je to da e, konstantno nastavljamo sa izgradnjom organizacije i da izgrađujemo i jedinstveni sanacijski fond, SRF, gdje sada imamo nešto više od 10 milijardi eura što se tiče eksante doprinosa koje smo uspjeli prikupiti, ali e, moramo biti realistični i reći da još nam dosta toga predstoji u protiv godinu dana ili bolje ću protiv godina i što ćete i uskoro čuti. Odmah napređem na e, najzanimljivije pitanje na našem današnjem zajedničkom programu. Gledajući naš zadatak, možemo već sada reći da smo organizacija koja gleda u budućnost i da smo se odločili na planiranje sanacija. I ja zapravo sada i dolazim od jednog od naših takozvanih proširenih e, izvršnih sastanaka gdje smo raspravljali o sanacijskim planovima različitih banaka za 2016. godinu. Trenutno završavamo prvi krug e, sanacijskih planova pod našom odgovornošću te tu se nastavljamo na vrlo važan rad koji su napravili nacionalna sanacijska tijela u prošlosti, a isto tako i zajedno s nama ove godine. Do kraja ove godine nadamo se da ćemo imati oko 70 sanacijskih planova usvojenih, a da ćemo za dodatnih 30 e, sanacijskih, takozvanih prijelaznih sanacijskih planaka banaka imati isto tako završen rad, dakle to su oni prvi sanacijski planovi koji imaju manje detalja, ali to zapravo znači da smo pokrili dosta e, u tom celom sektoru, no treba jasno reći da to ne znači da smo skoro go završili sa našim zadatkom. Planiranje sanacija je višegodišnji projekt i tek, tek smo sada e, započeli s time. Ili kao što je jedan naš e, zaposlenik rekao, ovo je proces, a ne proizvod. Što to znate? Mi smo zapravo te krenuli sa identificiranjem prepreka, sa time da strategije za sanaciju učinimo operativnima i e, isto tako da odredimo mrelove Dakle, minimalne zahtjeve za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, zato će nam biti potrebno vrijeme za provedbu. 2017. godine želimo i napravit ćemo napredak, prije svega što se tiče eh, preferiranih strategija za sanaciju, moramo biti precizniji, detaljniji što se tiče naših alata za identificiranje kritičnih funkcija i za identificiranje eh, važnih prepreka za dobro provođenje E, sanacije. Dakle, jedno je da kažemo da ovo treba biti e, strategija za bail-in i to otvorena strategija za banke, a druga je sva reći da ovako stvari funkcioniraju i da tu i tu imamo prepreke. Dakle, za 2017. godine ćemo e, imati sve planove za banke koji se nalaze pod našom nadležnošću i ići ćemo i korak dalje. Dakle, učinit ćemo naše strategije operativnima, a uz to i tu se ne radi o tome da ćemo to učiniti samo ako za to imamo vremena, već ćemo to doista napraviti. Naime, e, napravit ćemo e, izradu internih mjerila za sanacijske planove kako bi se sa svim bankama i sa svim tijelima postupalo jednako. Rekla sam već, dakle, e, planiranje sanacija znači da moramo odrediti MREL i predstavljajući se već osvrnuo na to. To je od središnje važnosti za ulogu SRB-a kao sanacijsko tijelo unutar bankovne unije. MREL je ključni instrument kako bi se moglo povesti, povesti dobro sanacija banaka. Samo tako što ćemo postaviti e, adekvatne mailove možemo se poviniti da banke imaju e, dovoljni kapacitet za apsorpciju e, gubitaka kada dođe do sanacije kako bi onda sanacijska tijela mogla doista na učinkovit način zaštititi kritične gospodarske funkcije banke, a da se ne koristi novac poreznih obveznika. Ne postoji jedna meda za sve E, mail znači da je to odluka koja se donosi e, za pojedine banke i da se to temelji na e, specifičnim strategijama za sanaciju pojedinih banaka. Ali važno je da sanacijsko tijelo može primijeniti dostatnu diskreciju i da može sam donijeti odluku kada određuje MREL. I sada moram reći sljedeće, da MREL ne smije biti niži od 8% od ukupne pasive, ali da će to možda u pojedinim slučajevima biti i viši postotak i da će se to tražiti e, mm, dakle, u pravilu za najveće banke u bankovnoj uniji. Molim vas imajte na umu da taj prag od 8% bi mogao biti i prag za e, eventualno korištenje jedinstvenog sanacijskog fonda, a mislim da nitko od nas ne želi shvatiti kada se kreće u sanaciju da jednostavno nema više dovoljno e, velika pasiva koja se može iskoristiti za sanaciju. E, mi smo objavili, to je možda i za vas važno, dakle prema uzorku banaka koje smo mi do sad promotrili, mi smo napravili detaljnu trenutnog činjeničnog stanja, sagledali smo strukture banake i izradili smo eh, najglavnije značake a prema delegiranom aktu koji je stupio na snagu u rujnu i radili smo na temelju tog prvog pregleda činičnog stanja, dakle to uvijek treba uzeti zrnu soli. I samo u dva slučaja od svih slučajeva bi 8% bila obvezujuća granica gdje bi došlo do neostataka, a 8% je nadaleko niže od onoga što bi banke trebale imati prema delegiranom aktu. Dakle, u 2017. godini ćemo i dalje morati razvijati mrelove, znači da ćemo trebati otići sa razine korporacije banaka na razinu tvrtke kćeri, to je podružnica i da trebamo razraditi isto tako i subordinaciju te to gdje se unutar e, bankovnih korporacija treba nalaziti ti zahtjevi za e, Mrelo. I vrlo kratko, da se osvrnem na prijedlog Europske komisije, mi pozdravljamo taj prijedlog koji nam daje više jasnoća po pitanju toga što misli napraviti Europska komisija, kako misli provesti telak e, u europsko zakonodavstvo. I jedna rečenica koju smo rekli industrije je izuzetno jasna. s ovime se ne preokreće potpunosti mrel, niti se mrel u potpunosti uklanja, što je zapravo nešto što su neki možda se nadali da će, da će se dogoditi. Nakon prvog čitanja mi vidimo da se tu naglašava važnost mela i da važnost toga da banke moraju moći biti sposobne provesti sanaciju. Mi još smatramo taj dokument, jer to, to je važan dokument koji treba pobliže pogledati. ECB e će i dalje e, ostati uključen u taj zakonodavni proces, prije svega što se tiče stupa 1 mrela vezan uz e, globalno sustavno, sistemske važne banke. A isto tako gledamo i kako se političke mjere provode i to se odnosi na moj prvi komentar, to je vezano s to kako da postignemo da potrebna fleksibilnost za sanacijska tijela budu uvijek zajamčena kako bi doista imali učinkovit alat za to da se mogu provesti sanacije, banaka. U svakom slučaju, dok ovaj prijedlog ne završe su zakonodavci, dakle uključujući vas, e, na snazi je do tada trenutni zakonodni okvir i to je onaj s e, kojim smo mi obezani. I mi smo svjesni da postoje izazovi vezani uz postizanje ciljeva iz mjela na određenim tržištima i za određene banke i mi ćemo to imati na umu, ali na kraju provedbe mrela moramo imati e, sustav za sanaciju koji će biti jači, koji će biti pouzdaniji i jače i pouzdanije banke nego što su one to trenutno. Ali e, mi zapravo imamo jake banke, no želimo ih učiniti još i jačima a ne da su slabe pa da ih želimo učiniti jakima. Isto tako, općenite rečeno, postoje neke druge teme koje želimo razmotriti, moramo e, raditi dakle, na toj spremnosti za provođenje sanacije, moramo raditi i na suradnji sa našim partnerima, to e, su Europska komisija i SSM, e, tu imamo dobru suradnju, to moram reći, ali s njima trebamo surađivati svakodnevno kako bismo osigurali glatko provođenje procesa. Možda ste i vidjeli, imamo i e, jednu vrstu e, vježbu u slučaju krize koju smo proveli, čak smo tu razmotrili i Ujedinu kraljevinu i Sjedinamačke države, s čime smo se htjeli pobrinuti da kada bi neka banka izvan europodručja ili čak i izvan Europske unije e, morala proći sanaciju, što bi se dogodilo i obrnuto. I mislim da je to bio značajan input za naš dani rad. Isto tako, mi smo kontaktirali sa relevantnim tijelima u trećim državama, jer znamo da banke ne ograničavaju svoje poslovanje samo na razinu e, Europske unije. I dopustite mi samo da naglasim još i sljedeće. E, EDIS, treći stup bankovne unije, još uvijek je u tijeku izrade i mi smo uvijek rekli da nam je potreban trokut, e, sanacija banaka, SRM i dobar sustav zaštite štednih pologa. To je nešto što nije samo takozvani paybox po našem mišljenju, nego je nešto što mora biti doista i učinkovito i taj trokut treba uspostaviti, samo da to ponovim jer se tu ništa nije promijenilo. I naravno mi smo isto tako primili na znanje da je Europska komisija počela sa radom da razmatra eh, obaveznu eh, hirarhiju vjerovnika, takozvanu subordinaciju, eh, s time smo se mi uvijek slagali, dakle htjeli smo da postoji harmonizacija u hirarhiji vjerovnika. Trenutno nisu svi na jednakoj razini, ali E, mislim da je bolje da što prije moguće dobijemo europsku hijerarhiju i europsko rješenje. I zatim još jedan komentar koji doduše ne ovisi toliko o nama. E, likvidnost tijekom sanacije uvijek će biti vrlo aktualna tema i to je jedna tema na kojem mi surađujemo zajedno sa posebice Europskom središnjom bankom gdje želimo naći jasna rješenja. I sada evo moj zadnji komentar tiče se fonda. Kao što sam rekla, mi smo prikupljali 10,8 milijardi eura, točno rečeno, a uplate za 2015. godinu su dovršene, a za 2016. godinu smo eh, prikupili doprinose, oni se nalaze u fondu, te je već započeo proces uplata za digitalno godinu. Mislim da svi znamo da se tu radi o jako složenom procesu i da mi napuno radimo na tome da eh, eventualno povećamo transparentnost i predvidljivost eh, za industriju, naravno u okviru onoga što je moguće učiniti. I Stoga smo mi sada spremni početi raditi i na zajedničkom zaštitom mehanizmu, čim e, nam države članice daju zeleno svjetlo. I ja ću se ovdje zaustaviti, vidim da sam i iskoristila potpuno svoje vrijeme za govor. Hvala vam lijepa. Na mnogo tema ste se morali osvrnuti, pa mislim da vam je to vrijeme bilo potrebno. I sada možemo započeti sa našim klubom postavljanja pitanja i odgovora. Imamo četiri e, zastupnika. Znamo da će se ovaj četvrtak u 8.12. u 8.30 sastati kako bismo e, glasovali o prijedlogu o aktu o ocenoj listi. Prvi govornik je Ester Lange. Hvala vam. Hvala vam, gospođo König. Ja nisam e, računala vaše posjete, ali znam da ste nas na u našem odboru i mi to jako cijenimo i hvala vam i na vašem godišnjem izvješću. Moje prvo pitanje tiče se paketa o smanjenju rizika. Već ste govorili o omrelu i o telaku, ali možda biste mogli malo više govoriti vezano iz izmjenu članka 54. Ehm, BRRD-a. Dakle, cijeli taj paket, uključujući ehm, Mrela i Telaka, što vi mislite o tome i smatrate li da je to dovoljno? Moje drugo pitanje tiče se prilagodbe sustava za zaštitu štednih pologa u okviru Mrela. Možete li pojasniti kako će se prilagoditi sustav štednih e, zaštite ženih pologa kada se melovi počinju primjenjivati. Svi znamo kako bi to trebalo biti u teoriji, ali kako vi mislite da će se to odvijati u praksi. I zatim, ako potencijalno sustav zaštite ženih pologa postane e, vjerovnikom e, tijekom postupka sanacije banaka, možete li nam objasniti kako bi taj onda postupak izgledao? mi radimo na tome da izgradimo sustav, ali nakon toga naravno želimo i da se novac vrša u sustav, te nas zanima kako bi to funkcioniralo. I možda jedno jednostavnije pitanje za kraj nakon talijanskog referenduma, kako vi gledate na rizik u toj zemlji. Jedno kratko pitanje za kraj. Dopustite mi da pokušavam odgovoriti od početka do kraja, onda ću imati malo više vremena za krajnje pitanje. Članak 55. paket za smanjivanje rizika i tu se moramo zaustaviti i doista vam reći da mi još analiziramo paket u ovom trenutku. Što se tiče članka 55. Uvijek smo se slagali oko toga da moramo pojasniti da je članak 55. Eh, u svojoj formulaciji malo preopširan i sada trebamo vidjeti hoćemo li ograničiti njegovu područje primjene ili je to i dalje eh, dobra formulacija. Postoji i neki drugi dijelovi ugovora gdje se kaže da nije moguće eh, ovo prekogranično pitanje. Što se tiče hjerarhije vjerovnika, ja sam se uvijek zalagala za europsko rješenje i za rješenje koje će brzo riješiti problem. Prijedlog koji je pred nama dosta je sličan francuskom zakonodavnom prijedlogu. S time bi drugi prijedlozi dalje ostali aktivni, ali bilo bi potrebno određeno vrijeme da izgradimo taj e, prijelazni kapacitet. I e, sanacijsko tijelo nikad ne dobije dovoljno iz toga. ako nađemo rješenje koje je brže, onda je to dobro, ali ipak mogu reći da je ovo korak u pravom smjeru. Što se tiče prilagodbe e, sustava zaštićenih pologa, tu mogu e, reći nešto jako jednostavno, inače mislim da ćemo članovi mog tima početi paničariti. Molim vas da vam odgovorimo na tome napismeno, Da smo tek to krenula izmatati i stoga ću vam rađe dati napismeni odgovor nego da e, govorim besmislice. I na kraju, ali ne najmanje e, važno, što se tiče to je bio politički referendum i tržišta su danas dosta smirena, a i banke i ne bih to nužno povezala sa našim svakodnevnim radom. Hvala, Paul Tang. Hvala. Hvala gospođo Kani što ste došli. Imam eh, mnogo pitanja koja bih mogao postaviti, no vratit ćemo se na sustav osiguranja štednih uloga. Rečeno je da mutualizacija ne ugrožava učinkovitost prijedloga komisije, kao što komisija i pokazuje u svojoj analizi. No, ta ista analiza podrazumijeva da su ciljevi bankovne unije koje ste opisali e, su e, zapravo potpuno potpuni uzajamni fondovi. Dakle, kako vidite mogućnost spajanja fondova u trećoj fazi kada miješate nacionalne i europske fondove? Dakle, kako to možete obrazložiti? I drugo se odnosi na e, revizijski jaz. Dakle, kada se jednom uspostavi bankovna unija, nadzorne ovlasti će se prenijeti sa nacionalnih revizorskih sudova na Europski revizorski sud. No, učinkovitost obavljanja tih zadataka e, nije podložena nadzoru ovom odredbom i e, zapravo Europski revizorski sud to smatra revizorskim jazom. Dakle, kako vi to ocjenjujete u oba stupa, u prvom i u drugom stupu? danas ne dobivam jednostavna pitanja. Kada je riječ o sustavu osiguranja štednih uloga, kao što i stoji u izvješću izvjestitelja, to nije tema o kojoj mi imamo mišljenje. Dakle, u našem stupu za koji smo mi nadležni imamo jasne dijelove mutualizacije za osmogodišnje razdoblje za SRM i ova rasprava koja je sada počela odnosi se za na prelazak e, sa e, e, sporazuma o, o kreditnim sustavima na backstop. Dakle, potpuna mutualizacija je moguća, ali reosiguranje u ovom sustavu zapravo donosi iste rezultate i to sam primila na znanje. Dakle, to je isto da li ovaj, ali pridonosite svojim radnim programom e, tome, dakle kako možete dati doprinos ako nemate stajalište u tome. Pa e, mi smatramo da treba kao prvo omogućiti reosiguranje i e, u izvješću se iznosi razuman prijedlog, dakle da prvo treba ojačati nacionalnu stranu, to uvijek spominjemo. Dakle, Paybox je jedna funkcija, ali imamo i takozvane alternativne mjere, dakle, prenos štednih uloga u drugu instituciju i to je poruka koja povlači e, buke iz nekih e, trećih zemalja i to može biti sa određenim ograničenjima bolje ili učinkovitije rješenje. To je jedan od naših doprinosa, a drugi je doprinos u izgradnji europskog sustava i to postepeno, no e, primam na znanje također i izvješće Europske komisije o tome. Kada je riječ o ovoj drugoj temi koju ste spomenuli, evo, primam na znanje izvješće Europskog revizorskog suda i tu postoji jasna razlika između sanacijskog dijela središnje banke i nas koji smo agencija u Briselu. Ovdje, naravno, raspravljamo sa revizorskim sudom, a oni su E, također e, proveli, odnosno provode reviziju učinkovitosti SRBA, ali razmatramo i e, mogućnost da oni razmotre podatke koji se odnose na instituciju, no ne vidim potrebu za, to, za time, ali imaju na to pravo kao revizorski sud. Evo, nadam se da je to barem odgovor na vaše drugo pitanje. Hvala. Ne vidim nikoga ovdje ispred ECR-a. Silvi Gular. Postavit ću pitanje na engleskom. U posljednjem paketu komisije, komisija je predložila da bi e, banke mogle osnovati europske holdinge. Dakle, smatrate li da je, ta, da je taj prijedlog koristan i kako bismo mi kao zakonodavci trebali reagirati na to i pri tome vam pomogli, a ne vas sprečavali u radu? Pa, pozdrav na njemačkom kao prvo. Želim eh, ponovno ukazati na to da mi sada sve to razmatramo, ali ako imate jednu točku ulaska stranih banaka u europodručje, to je potpuno smisleno jer onda možete reći ovo je struktura i ovo je vrh te strukture i neće biste imali jedan entitet ovdje, jedan ondje, a oni bi bili premali da bi ih se uzelo u obzir, a potencijalno bi, bi, ih bilo previše, a da ne bi izazivali zabrinutosti. Dakle, općenito govoreći, ja nemam ništa protiv tog prijedloga, no ipak trebamo još razmotriti detalje iz toga. Hvala, Fabio De Hvala, uh, uh, gospođo na početku ste rekli da imate dojam da smo se tek nedavno susreli i meni se isto čini i ispričavam se unaprijed ako bude postavio isto pitanje kao i prije jer sam zaboravio odgovor. Biste li e, mogli e, razlučiti doprinos različitih e, oblika banaka u smislu veličine različitih modela jedinstvenom sanacijskom fondu i možete li nam poslati jedan takav pregled? I drugo, kada je riječ o finalizaciji Bazela 3, slažete li se sa tvrdnjom da i dalje imamo prevelike rizike modeliranja i dakle da li se može tu zauzeti standardni pristup prema e, svrsi. Dakle, e, sažete li se s time da bi Basel 3 ili 4 pravo donio manje koristi e, europskim bankama u odnosu na druge? I na kraju, budući da se nadovezujem na prvi odgovor, znam da nećete reći ništa o Italiji, no ipak ću pokušati postaviti pitanje u tom smislu, dakle možda i dobijem odgovor. Kada biste recimo morali preporučiti nešto talijanskim e, vlastima, biste li preporučili dokapitalizaciju iz e, predostrožnosti za banku Montepaschi di Stijena ili biste predložili sanaciju? Pa krenut ću od prvog pitanja. Nisam sigurna da smo iznosili podatke o vrstama banaka, ali raspolažemo na našoj web stranici sa dosta informacija o tome, tako da ću to proslijediti odboru Ekon. Tu imamo banke razlučene po različitim rizičnim čimbenicama i također po zemljama i to mnogo detaljnije. No, mi ne želimo da banke budu prepoznatljive po podacima na web stranici, no proslijedit ću vam to, ako budete smatrali da vam treba još više informacija, proslijedit ću vam ih naravno u onoj mjeri u kojoj to smijemo. E, Basel 3 i 4, kako to već zvali. Ja ne bih ulazila u tu raspravu zato jer je to zadaća nadzornih tijela, no slažem se s time da treba razmotriti unutarnje modele i vjerojatno bismo se mogli složiti da modeliranje baš nema smisla. Kad, e, s druge strane, e, ne smijemo odbaciti sve u potpunosti. Dakle, to znači da se ne smijemo vratiti modelu gdje se potiču rizičnija poslovanja. Dakle, ja ću imati povjerenja u svoje bivše kolege i nadati se da će oni uspješno oprivesti pregovore o Bazelu kraju i da će izaći u siječnju sa prijedlogom. Na kraju o Italiji reći ću nešto što vas neće vjerojatno iznenaditi. Dakle, ja se uvijek nadam da će banke naći privatna rješenja i uvijek im u tom smislu želimo sve najbolje. Dakle, nadamo se da će tu prevladati privatna rješenja e, u odnosu na neke druge prijedloge. Hvala, Gold. Dobro večer, gospođo König. Ja ću također <laughs> nastaviti na engleskom. Budući da je ovo moje uobičajeno pitanje vama, e, moram reći da ste mi prije nekog vremena obećali popis e, prepreka u nacionalnim e, europskim zakonima za sanaciju, odnosno za vaš posao. Kada ćemo dobiti taj popis? Htio bih čuti od vas neko konkretnije obećanje, odnosno datum. Pa, to bi bilo ravno samo no, šalu na stranu radimo na tome i nadam se da ćemo znapredovati u radu na tom e, popisu kada se dovrše prvi sanacijski planovi. Prepreke sanaciji, e, ne bih rekla prepreke, nego područja u kojima sanacija mora biti operativnija su doista brojna. Tako da jednostavno nemamo popis. Nadam se da ćemo ga do ljeta imati ali to je najbolje što mogu reći. Sada bismo vam mogli poslati dugačak e, popis e, mogućih tema za 2017. godinu i te teme će se onda pretočiti u dijela u narednim godinama. Mogu vam dati jednostavan odgovor. Svaki, e, tamo gdje god imate zakon o stečaju koji je predvidio dugačke rokove ili druga opterećenja, to predstavlja problem. Dakle, mogla bih poslati nešto do ljeta, ne potpuni popis, ali prve teme. Dakle, ako sam dobro shvatio, prvu verziju ću dobiti u proljeće i potpuni popis do ljeta, mogu li to tako reći? Da, prvi popis na proljeće i duži popis na ljeto. Ako budemo nastavili raditi na sanacijskim planovima do iduće godine, ćemo biti pametniji i prepoznati još nove teme. Da, ako nismo s time dovršili, mogli bismo možda snimiti jedan eh, kraći komični film o ovom prepiranju. Evo, kolega je već žrtva takvog filmića. E, imamo eh, financiranje finance, eh, finance Watcha. No, uz to htio bih postaviti neka pitanja koja se odnose na prijedlog komisije. Ja sam stekao dojam da vam prijedlog podrezuje krila i mi nismo zadovoljni s time. Dakle, smatrate li da odredbe ograničavaju mogućnosti kada je riječ o financijskim instrumentima koje izdaju treće zemlje i što mislite o odrađivanju telaka na 6,75%? E, Što znači da ako banka ima imovinu u bilanci od 18,5% od ukupne bilance, da bi to bilo ispod 8% tog MRL-a koje ste najavili. Dakle, kako vi gledate na to i smatrate li da bismo trebali nadmašiti komisiju i njen prijedlog kako bismo vas poduprli u vašem radu. Sve ne imate vrlo pametna pitanja. Dobro ste ukazali na jednu točku na koju sam se ja okratko osvrnula u svojem izlaganju. To su dvije teme koje zaslužuju veću pozornost. Prvo je to da je komisija vjerno prenijela dokument o tijelaku, ali kao u minimalnom dijelu u prvi stup i tu je dodala drugi stup. I tu trebamo biti vrlo oprezni. Naravno, kada kao tijelo imate diskreciju, trebate to opravdati. Dakle, prag ne smije biti viši od onoga koji imamo u EU e, i e, u uredbi o u Dakle, to ne bi trebalo biti opravdanje za Emerald. Dakle, ne smijemo dodavati na taj e, minimum u stupu 1, dakle stup 2 i to treba biti uvijek u skladu sa strategijom e, spašavanja. Kada imate prvi stup samo za sustavno važne banke, a drugi stup e, za sustavno važne banke i sve ostale banke, trebate biti doista sigurni da se to ne protumači kao isključivo za velike banke jer one imaju prvi stup, a druge imaju nešto u drugom stupu. Dakle, mislim da to nije namjera komisije, ali ponavljam, formulacija mora biti vrlo jasna jer e, trebamo imati isti MRL kao i onaj koji bismo odredili danas. Dakle, u ovom trenutku ja e, moram e, jasno reći da na to treba pripaziti. Drugo, e, subordinacija. Dakle, formulacija glasi subordinacija za globalne sustavno važne banke, ali tu treba razmotriti pojedine slučajeve i ako smo mi to ispravno iščitali da nema subordinacije za nas, dakle treba obrazložiti to i treba to razjasniti, no ja bih e, ponovno rekla da tu ne smijemo postavljati dodatne prepreke jer inače ne bismo postigli e, ono što komisija želi postići sa tim bankama. Hvala Marko Zanni. Hvala i hvala predsjedniče. Želim se vratiti na pitanje talijanskih banaka. Vi ste u odgovoru e, kolegi Demaziju rekli da se nadate tržišnom rješenju, no nažalost nada nije uvijek dobra strategija i nadam se da će odbor imati i ponuditi nešto bolje od nade. E, za neke banke tržišno rješenje je problematično. Danas je najavljena odgoda do kapitalizacije Monte dei Paschi. To je bila visoka svota i tome se e, dodaje također i paket nenaplativih dugova od 30 milijardi eura i to ne baš po tržišnim cijenama. Dakle, u slučaju da Italija odluči intervenirati javnim sredstvima e, kao pomoć banci, što bi se dogodilo i u tom slučaju je li SRB u svojim sanacijskim planovima razmotrio mogućnost javne intervencije i u slučaju da talijanska vlada se odluči poslužiti e, privatno-pravnim institutom e, za dokapitalizaciju jedne banke čije je vlada dioničar, bili se automatski BRRD pokrenuo djelomično ili potpuno. I drugo, pitanje se odnosi opet na Italiju i to je važno. Odnosno, Europska središnja banka je mnogim talijanskim bankama preporučila da se riješe velikih eh, paketa nenaplativih dugova. No, Glavno pitanje je prodajna cijena, odnosno razlika između ponude i potražnje. U slučaju Monte dei Paschi implicitna cijena u tržišnom planu je 37% nominalne vrijednosti. Dakle, mi imamo mjeru benchmark, odnosno sanacije četiri male banke iz prosinca 2015. godine, kada je određena cijena od 17,6%, a onda je revidirana na 21%. Dakle, ja bih htio od vas čuti prema vašim sanacijskim planovima za Italiju, koja bi mogla biti jedna srednja cijena za nenaplative dugove koje će trebati prodati s obzirom na e, stresnu situaciju i situaciju u koje se talijanskim bankama žuri. Pokušat ću odgovoriti vrlo ukratko na ova pitanja. Nikako ne želim komentirati stanje u pojedinim bankama Sada, možemo ukratko e, reći da ne smijemo zaobilaziti pravila. To znači da smatram da ću se uvijek nadati da postoje privatna rješenja za bilo kakve poteškoće, a u nedostatku takvih rješenja BRD i uredbe su vrlo jasne o alternativama. Jedna alternativa je već spomenuta, dakle u vrlo konkretnim slučajevima to može biti dokapitalizacija iz predostrožnosti. U drugim slučajevima, ako se koriste javna sredstva, Dakle, ako to nije mjera predostrožnosti, onda je to sanacija. I u svakom slučaju to pa i e, raspodjelu tereta u takvom rješenju. Mi također izbliza pratimo ono što poduzima Europska središnja banka i njihove objave u smislu da u Italiji, a i ne samo u Italiji, banke koje u knjigama imaju dosta e, veliki broj nenaplativih dugova bi trebale se usredotočiti na smanjenje toga. Naravno, tako smanjenje nikad neće biti besplatno, jer inače biste imali problem, ali postoje različiti načini rješavanja ovog problema. Dakle, u našim sanacijskim planovima to se pitanje uvijek postavlja, dakle u određenom slučaju koje bi mogle biti mjere sanacije. Dakle, mi prilagođavamo sanacijske planove prema potrebama i nema jednog jedinstvenog rješenja ili jedne jedinstvene cijene za nenaplative dugove postoje različita mišljenja o mogućnostima rješavanja tog problema i postoje različiti portfelji. Ne mogu vam sada navesti jednu jedinstvenu cijenu, ali mi uvijek kažemo da u slučaju sanacije moramo biti sigurni da je to doista sanacija, dakle rješenje, a ne onda neki potez koji morate stalno prilagođavati. Dakle, od početka trebate ispravno postupati. No, također u vedrijem tonu rekla bih da su ipak privatna rješenja najbolja opcija. Bernard Monod. Gospođo predsjednice, dvije teme. Prvo, e, Moram reći da odluka vijeća zapravo nije jednostavna. Za 127 e, novih e, velikih banaka zapravo niste učinili ništa drugo osim što je provedena hjerarizacija, odnosno red naplate tražbina i imenovano si relevantna tijela. Drugo pitanje, kako namjeravate biti zaista efikasni u svojoj ulozi? Nije li logično da se sanacija banaka odvija u jedinom prirodnom kontekstu, a to je nacionalni kontekst? Drugo pitanje vezano uz talijanski referendum, nemojte se preplašiti, ali mislim da zapravo postoji mogućnost da e, ovoga tjedna zapravo nestane 5 milijardi eura kapitala. Dvije su moguće, bailout od strane države, što bi zapravo moglo imati efekt zaraze, posebice vezano uz redoslijed naplate vjerovnika i drugi, s druge strane bail Berlin e, gdje bi se tražio doprinos vjerovnika čiji je trenutačni broj e, nepoznat. Prema vašem mišljenju, s obzirom na novu situaciju u eurozoni i s obzirom na e, posljedice eventualnog bail-ina, kakva bi bila nastala situacija? Nekako imam osjećaj da me zapravo želite uvući u raspravu o e, talijanskim rješenjima. Dozvolite da jasno kažem jednu stvar. Jedinstveni sanacijski mehanizam definitivno ima pred sobom vrlo zahtjevan zadatak, ili možda bolje da kažem jedinstveni sanacijski odbor kada se radi o prekograničnim stvarima. A kada govorim o prekograničnim stvarima, to znači e, rješenje za granična, prekogranična pitanja između Europske unije i banke koja se nalazi e, u zemlji koja nije članica Europske unije. Moramo se pobrinuti da se sanacija vidi kao rješenje problema i upravo zato važno je da budemo jedinstveni, a ne da se izoliramo. Ja mislim da to je glavno pitanje i to priznajem. Što se tiče situacije talijanskih banaka, prva stvar koju želim reći jest da e, od prošlog tjedna do danas financijska situacija tih banaka nije se promijenila. Došlo je do političkog glasovanja koje je pomalo promijenilo situaciju, ali sasvim je jasno da se mi još uvijek nadamo da će se pronaći rješenja za njihove različite situacije. Ta rješenja vjerojatno će tražiti vremena i kao što sam rekla ranije, glavna pravila igre su poznata i e, zna se koja su, naime u direktivi o sanaciji oporavku banaka kao i u uredbi o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, a isto tako u takozvanoj bankovnoj komunikaciji glavne uprave KOMP. Nemam ništa više za dodati vezano uz to pitanje. Što se pak tiče e, e, dokapitalizacije kao mjere predostrožnosti, to je nešto što ne potpada pod područje djelovanja jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Hvala. Hvala, Bayard Hayes. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem eh, gospođi predsjednici na prezentaciji koju je održala. Kao član iz Irske, i imao sam prilike izbliza pratiti te spektakularni bailout irskih banaka. Moram reći da sam bila jako sretna kad sam, e, sretan kad sam čuo da su pravila pravila i da se s bailouta prelazi na bail-in i da su to pravila koja će se primjenjivati na sve banke diljem sustava. I drago mi je što je to gospođa predsjednica jasno i glasno rekla. Rekla je da je trenutačno 10 milijardi e, sada prikupljeno, a da se očekuje da će u razdoblju od 5 godina biti 55 milijardi. Zanima me ostajemo li kod tih 55 milijardi kao krajnjeg cilja. Također, vezano uz odgovor na pitanje gospodina Demazija od malo prije, znam da ne možete komentirati pojedinične banke ili čak grupacije banaka, ali kada govorimo o zemljama, mislim da je doprinos Irske trebao biti 1,8 milijardi iz bankovnog sektora e, Italije s vremenom. Mene zanima zanima očekujete li da će se taj doprinos zaista postići u danom vremenu i imate li taj osjećaj nakon e, rasprave sa predstavnicima nacionalnih sanacijskih tijela u Irskoj. Druga stvar, e, jedna stvar vezana uz pristup nadzora u cijelom sustavu i ulogu jedinstvenog sanacijskog odbora u tome. Možete li reći e, postoji li dosljednost, postoji li prostor za poboljšanje, a ako imamo prostora za poboljšanje, što možemo poboljšati u dijalogu sa nacionalnim sanacijskim tijelima. I posljednja napomena vezano uz nešto što je kolegica rekla uz mrelove. U ovom odboru imamo osam do deset e, E, članova koji su spomenuli da postoji zapravo desetak država e, sa e, bankama koje nadilaze definirane gornje granice. Zanima me, mislite li da postoji opasnost od širenja zaraze u cijelom europskom bankovnom sustavu? Hvala lijepa. Što se tiče vašeg pitanja vezano uz fond, 55 milijardi je na početku komisija izračunala kao pretpostavku od 1% eh, pokrića eh, depozita u danom razdoblju. Mi očekujemo da ćemo na kraju zadanog perioda završiti s iznosom većim od 55 milijardi. Naš izazov sada, eh, kao i za one koji će na tome raditi u budućnosti, jeste da moramo uspostaviti jedinstveni sanacijski fond kako bi se tijekom tih osam godina odrađivale ravnomjerne faze koje će u konačnici dovesti do tog uh, posto koji smo definirali na početku. I zato smo odlučili da ćemo podići doprinos koji je bio 1.05% prošlogodišnjih štednih pologa, odnosno depozita, uz pretpostavku da će postojati rast koji bi nas sada mogao dovesti do 65 možda milijardi ili nešto slično tome, nemojte me držati za riječ, prilagodba se vrši na godišnjoj razini. Ne vidim nikakav argument, ali nemam čak niti konkretnu brojku prema kojoj bi irski doprinos trebao biti značajnije promijenjen. Ono što imamo prilike vidjeti, a to je posebice točno kada se radi o Irskoj, da e, kretanje banaka u i izvan zemlje može promijeniti osnovicu a to je onda nešto temeljem čega će se naravno mijenjati godišnji doprinos, ali pa prema svima postupamo jednako. Što se tiče vašeg drugog pitanja, suradnja sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom, što je za nas glavni nadzorni, glavno nadzorno tijelo s kojim sudjelujemo, e, surađujemo je dobra. Jedna stvar koju uvijek spominjem, jedno područje, jest Gledajte, vjerojatno je najlakše, najlogičnije reći da je e, prvi na redu gubitak koji je najlakše podnijeti. Ono za što se moramo pobrinuti jest da ostvarimo napredak, e, a da bismo to mogli potrebno je rane intervencijske mjere provesti rano, a ne 5 do 12, a odluke treba donositi brzo ali mislim da ne postoji nikakvo neslaganje vezano uz to pitanje sa Europskom središnjom bankom. Posljednja stvar, MPL-ovi, naravno da se time bavimo, ali isto tako bavimo se NPL-ima ne samo unutar jedne države članice, već e, obuhvaćamo sve. Činjenica jest da situacija nije svugdje ista. E, možete vidjeti da kada imate primjerice jedan izolirani dio NPL-ova, onda možete svoje sanacijsko rješenje e, primijeniti na taj izolirani recimo džep NPL-ova. E, na to nailazimo u našem poslu kada se bavimo sanacijskim planovima i postavlja se pitanje kako biste za danu banku reagirali u danoj situaciji. Ali prvo i prvenstveno mislim da smo u velikoj mjeri u skladu s onime što govori i Europska središnja banka, a to je da treba ubrzati rad na NPL-ovima. Hvala, Petr Zima. Hvala vam lijepa gospođo König na vašem izlaganju. vezano uz zaštitu društvenih pologa. Vi ste spomenuli dvije stvari u toj raspravi koje su vrlo zanimljive. Kao prvo, jasno ste rekli da za razliku od prijedloga Europske komisije, što tamo stoji, da ste vi za to da Europski sustav za zaštitu društvenih pologa ne bude samo box. Dakle, to je izrečito važna centralna poruka. Europska komisija se znala za nešto potpuno drugo. Isto tako ste jasno rekli da se slažete za to da alternativne mjere trebaju biti moguće, alternative measures. Isto tako ste zatim još rekli sljedeće, što je jako zanimljivo, da e, među alternativne mjere ne e, stavljate samo mjere za zaštitu instituta, već isto tako i mnogo više od toga. I točno to je bilo i ono razumijevanje kada smo izradili zakonodavstvo o sustavu zaštićenih pologa koje je sad pred nama i što je zatim e, uklonjen, uklonio vijeće. Vi ste naveli jedan primjer. Dakle, alternativni mjeri da, mjera da se odnose sa klijentima prebace primjerice na drugu banaku. Ako je to povoljnije nego čisti sanacijski postupak i e, znamo da su štedni polog, zaštićeni do sto tisuća eura, što je zapravo i bolje za klijenta od takozvane funkcije paybox, jer on ništa ne gubi. A alternativa bi bilo nešto što bi imalo niže troškove. Rekli ste da u Sjedinjavačkim državama postoji neko iskustvo s tim u vezi i stoga bih vam bio zahvalan kada biste mogli odboru reći kako konkretno funkcionira takvo nešto, jer je to nešto s čime se do sada još nismo ovdje pobliže pozabavili. I drugo pitanje, vrlo kratko, tiče se zaštitnog mehanizma. Ako na europskoj razini se isprazne sve kese, onda može doći do problema. Ako dođe do ponovne krize, onda će svi izgubiti povjerenje u zaštitu štenih pologa. Zar ne bi osim toga bilo važno da se tu uvede jedan zaštitni mehanizam s kojim bismo se pobrinuli da uvijek nam ostane određeno jamstvo, da se nikad u potpunosti ne iscrpe financijska sredstva e, i moglo bi se to možda onda u ESM e eventualno ugraditi. Da pokušam odgovoriti na prvo pitanje. Kada sam spomenula sustav osiguranja depozita i alternativne mjere, zapravo sam govorila o FDIC-u. FDIC je u proteklih deset godina koristio alternativne mjere, što znači da su prebacivali klijente drugoj instituciji, a onda posrnule institucije e, gurali u stečaj to je izvedivo unutar e, propisa koje određuje direktiva o osiguranju depozita, ali nije sastavni dio e, komisijinog prijedloga gdje bi europski program bio jednostavno paybox. Dakle, e, propis za povrat sredstava vjerovnicima po osnovi depozita. No, treba uzeti u obzir da alternativna mjera mora proći test, drugim riječima ne smije biti skuplja od običnog payboxa, što znači proces stečaja i to je bio e, naš stav od samoga početka i to smo rekli u izjavi. Što se tiče zaštitnog mehanizma, kao prvo sretni smo što smo gotovo finalizirali sporazume o stečaju, a kad kažem skoro finalizirali, imamo situaciju gdje je samo jedan predmet otvoren, gdje je tek e, e, stupila na vlast nova vlada, pa je proces još uvijek otvoren i trebamo ga završiti. Kada govorimo o zaštitnom mehanizmu, E, uvijek kažem da se zapravo ne radi o otvorenoj omotnici jer bi to onda bio kredit koji bismo dobili i to je svima jasno koji bi trebao biti fiskalno neutralan i srednjoročan dakle trebao bi se otplatiti od doprinosa koje plaćaju institucije mi smo spremni na tome raditi ako države članice u Europskoj uniji žele dodati nešto. Ja bih bila zadnja koja bi rekla ne, nemojte to činiti, ali zaista se e, usredotočavamo na zaštitni mehanizam vezan uz jedinstveni sanacijski fond. E, ako države članice budu spremne o tome raspravljati u proširenom e, formatu, mi smo na to spremni. Gospodin Amato. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođa Koenig. Jedno pitanje. Zanima me vaše mišljenje o sljedećem. Općenito se vjeruje da europske banke se sankcionira, odnosno da su zbog Bazela 3 u nepovoljnijem položaju od američkih banaka. Naime, Basel 3 se e, primjenjuje na sve banke u Europskoj uniji, a u Sjedinjenim američkim državama samo na velike banke. Mene zanima kako je vaše mišljenje o tom različitom postupanju nisam sigurna da bih ja baš rekla da su e, europske banke zbog toga u nepovoljnijem položaju, odnosno da ih se sankcionira, ali imate pravo, SAD drugačije postupa sa svojim malim bankama i štednim e, ustanovima. Imaju nacionalni okvir koji se primjenjuje na male banke i štedne e, ustanove. E, pravila Bazela 3 primjenjuju se samo na velike e, banke koje imaju svoje poslovnice u više država i e, trenutačno granice nisu još u potpunosti definirane, možda i jesu, ali ja nemam tu informaciju, morala bih provjeriti koja je to linija koja razgraničuje velike od malih. Mislim da se zapravo to e, odnosi na razinu pojedinih odredbi na koje e, banke trebaju reagirati, a sada je li to na neki vrst način sankcioniranja europskih banaka ne bih se tu željela očitovati. E, kako se zapravo to odnosi na proporcionalnost o kojoj smo govorili, ne mogu sada reći, to je nešto što je dugoročni projekt. Hvala. Nemamo nastavnih pitanja. Alfred Sant. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Gospođo Kenig. Vaša pitanja, e, vaša, vaši planovi za 2017. godinu dajete prioritet e, pripremi internih benchmarka i svih sanacijskih planova kako biste e, postigli dosljednost. Također kažete da je potrebno uskladiti nacionalno zakonodavstvo kako bi se osigurala pripremljenost za sanaciju. I rekli ste da će se raditi dalje na toj usklađivanju. Ne mislite li da je takav pristup opasan zato što bi zapravo mogao u konačnici završiti s jedinstvenim rješenjem za sve? Vaš će odgovor naravno na to biti ne, ali ako slučajno mislite da postoji takva mogućnost, mene zanima što se čini kako bi se pronašlo rješenje za ovaj potencijalni problem, posebice kada se radi o srednje velikim bankama iz malih i ne tako velikih država članica. Ne postoji li tamo strukturna pitanja unutar ekonomija tih pojedinih zemalja koje zaslužuju drugačije drugačije postupanje. Primjena sanacijskih mehanizama koji su usklađeni e, i odražava metode koje su korištene negdje drugdje mogle bi dovesti do rušenja e, financijske vjerodostojnosti. Na taj način banke bi zapravo postale nekonkurentnima. Ne postoji li mogućnost, općenito gledano, da usklađena procedura i usklađena rješenja dodatno promiču oligopolizaciju bankovnog sustava i to u velikoj mjeri. Je li to ono što želite? Govorili smo o benchmarkingu, ali kada govorimo o benchmarkingu um, moramo se držati određenih pojedinosti. Konkretno, daću vam primjer. Postoje određene banke gdje su timovi sastavljeni od naših ljudi kao i nacionalnih sanacijskih tijela i ti timovi su zapravo definirali 20 plus e, kritičnih funkcija dok u drugim bankama imate četiri takve. Kada govorimo o benchmarkingu, važno je zapravo da istim metrom mjerimo e, situaciju kada određujemo koje su to kritične, odnosno ključne točke, da to čini svaki naš pojedini tim. Dakle, kada definirate koliko se ozbiljno želite baviti određenim pitanjem, važno je da onda situaciju mjerite istim metrom, odnosno da određujete u skladu s istim kriterijima. Ja e, ne bih slijedila vaš način razmišljanja, i e, morate imati na umu zapravo da postoje različiti poslovni modeli. Možda imate ustanove koje su u potpunosti usmjerene na E, to da imaju e, vlasnički kapital i imaju depozite i onda daju kredite malim i srednjim poduzećima. To postoji i na sjeveru i na jugu. I to definitivno nije isti par rukava kao primjerice investicijska ustanova, odnosno ustanova koja sliči investicijskoj banci gdje je kreditni plasman drugačije naravi. Ako to uzmete u obzir onda vidite da su i rješenja drugačija. No e, benchmarking nam treba i zato što zapravo nastoji nastojimo imati klastere banaka u pojedinim zemljama i želimo se pobrinuti da ne postupamo s jednom zemljom drugačije od načina na koji postupamo s nekom drugom zemljom. A kada govorimo o nacionalnim e, e, pitanjima, mogu vam dati primjer e, na koji smo naišli u jednom predmetu, gdje zbog vrlo podrobnog nacionalnog stečajnog zakona apsolutno ima smisla da se od banaka traži da formiraju holdinge uz operativna poduzeća. To možda nije slučaj u drugim zemljama ili da e, stvari postavi malo drugačije. Krećemo sa sanacijskim planom koji onda treba provesti u skladu s nacionalnim zakonskim okvirom. Dakle, moramo i tekako biti dobro upoznati s nacionalnim zakonodavstvom da bismo to mogli učiniti. To smo imali u ovom konkretnom primjeru. E, jako pazimo na to da sve, sa svim bankama treba postupati e, od banke do banke, drugim riječima dosljedno, ali ne po sistemu da je jedno rješenje adekvatno za sve. Hvala lijepa. Ne vidim Donatu Humner. Nina Ger. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Dobra večer, gospođo Konig. Jedan od ključnih ciljeva predloženog paketa bankovnih mjera jest da se zapravo teret prebaci sa poreznih obveznika na vjerovnike bank, banaka. Ja zaista podržavam to načelo. Ali moram priznati da mi još uvijek nije potpuno jasno E, vezano s područje primjene komisijenog prijedloga. S jedne strane se sanacijskim tijelima ili samim bankama prepuštao da odluče mogu li imati 3,5% od 18% kada govorimo o redoslijedu naplate tražbena. Samo 3,5% imate e, pravo na e, isplatu duga, odnosno tražbine koja se izdvaja iz definirane hjerarhije. Ono što mene brine jest što nije sanacijsko tijelo uvijek to koje određuje e, u kojoj mjeri se to može napraviti, nego se bankama ostavlja da obave tu procjenu. Nije li to nešto što potkopava objektivnost prijedloga? Druga stvar tiče se prijedloga komisije prema kojem bi e, europske e, banke trebale biti u skladu sa odredbama vezane uz telak, dakle uz ukupni apsorpcijski kapacitet duga. Eh, je li to nešto što će se odnositi samo na banke gdje ukupna imenovina iznad 30 milijardi eura ili na ostale banke? I treće pitanje, eh, postoji li rizik da se zapravo postupa suprotno pravilima kojima se povinuju banke u SAD-u? Prvo pitanje, ako je vaše tumačenje točno, ja se malo brinem, ali definitivno nije banka ta koja određuje je li 13,5% dovoljno subordiniranog duga, dakle 13,5 ne 3,5%. To komisija uzima kao prvi korak i mislim da ne treba izuzetak uzimati zdravo za gotovo. E, vi ste u potpunosti u pravu. To je nešto što treba izmjeriti i sanacijsko tijelo je to koje mora tu stupiti na scenu kao jedino tijelo koje donosi tu odluku ako se zaista može obaviti sanacija da se pritom ne nanosi šteta vjerovnicima i tu onda idemo na e, drugi korak gdje se mora zapravo razjasniti hijerarhija vjerovnika. Dakle, moje tumačenje je da se zapravo radi o instrumentu o kojem odluku treba donijeti sanacijsko tijelo, a ne banka. Pročitat ću to još jednom da bih bila sigurna. Druga tema koju ste spomenuli. Je li uvjet postavljen neeuropskim bankama da imaju prijelazni holding to može biti i operativno, operativno poduzeće. Ja ne bih e, išla protiv Um, uh, onoga što uh, trebaju ispoštovati banke u SAD-u. Mi se trenutačno držimo našeg popisa globalno, uh, globalnog popisa sustavno važnih banaka. sada moramo vidjeti koje su daljnji detalji ovog prijedloga. Ali ne želite li zapravo povećati ovu podjelu po odjeljcima? Ja sam uvijek bila protiv ovog prijedloga kreiranja prijelaznog holdinga i da se e, podrobni telak obavlja u Americi zato što to je vrsta izolacije i zapravo ograđivanja, to nazivamo ring fencingom. Ali neovisno tome je li Emrel ili telak to zapravo treba biti izraženo u glavnim sanacijskim jedinicama. Sada ulazimo zaista u detalje i moramo vidjeti ne može li možda doći do neplaniranih posljedica, ali prvi korak je za mene u potpunosti logičan. Thank you. Uh, Danuta. Hvala. Danuta, jesi li spremna za postavljanje pitanja? Da, predsjedala sam drugim odborom pa nisam mogla doći ranije. Ispričavam se, nam se da vas gospođu König niko nije upitao o CCP-u. I htjela bih vam reći da smo zaprimili novi prijedlog od Europske komisije. I to nedavno. Također predviđa i situaciju da kada je član clearinga, velika banka, dakle kada dođe do toga da posljedne takva velika banka, onda bi to imalo lančani, lančane posljedice i na onaj CCP čiji je član. I moje pitanje je stoga povezano zapravo s time da u BRD-u imamo neke odredbe o zaštiti e, pa, kapitala banaka i kako mislite vodite računa o tim interakcijama u praksi pri planiranju, sanacije i pri provedbi sanacije kako biste se pobrinuli da eh, oni CCP-ovi na kojih se to odnosi neće na kraju platiti previše za pogreške koje su počinile banke. Dakle, bilo mi drago kada biste mogli iznijeti komentar o odnosu između vaših ovlasti, vašeg načina rada i tih pitanja koji se tiču CCP-ova. Hvala. SRB ima trenutno, to jest nema trenutno nikakvu nadležnost po pitanju CCP-a, osim zapravo jednu. Naime, neki CCP-ovi imaju i e, bankovnu licencu i stoga smo mi možda po defaultu Um, sanacijsko tijelo za takve ustanove, ali e, sanacija CCP-ova je još uvijek e, neistraženo područje, ne samo u Europi nego i globalno. I to je nešto s čime se bavim krajem dana i prije jutra kada upravljam e, radnom skupinom FSB-a. Na međunarodnoj razini jako inzistiramo na tome da bi regulatori, su zakon, to zakonodavci trebali znati da su CTP-ovi učinili sistemski važnim institucijama i to iz vrlo dobrih razloga jer su klinički proizvodi transparentniji i stoga se ispostavilo da su oni otporniji na krizu. Ali onda u tom slučaju trebamo znati što će se dogoditi ako. A to ako je u ovom slučaju scenarij, glavni scenarij, da jedna ili dva među najvažnijih članova kliničkih ustanova posrnu i da se onda ne, mogu zatvoriti kao što bi se neče očekivalo, a zna se da su e, globalno sistemski važne banke, oni koji su glavni članovi TCP-a i oni su uključeni ne samo u jedan TCP, već i u nekoliko TCP-a i stoga doista se govori tu o jednoj reakciji do koje nadamo se nikad neće doći no neovisno o tome mislim da bi bilo dobro da definiramo u kojem bismo se onda trenutku u tom postupku mi uključili i najvjerojatnije bi onda i unutar našeg mandata te globalni sistemski važne banke bile ili posrnule banke, onda bi mi bili prvi koji treba djelovati ili bi pak bile e, one ustanove koji će možda potencijalno snositi gubitak ili na koji će biti prenesen gubitak u slučaju e, posljednog CCP-a. I mislim da bismo trebali vidjeti gdje u tom lancu reakcija bi trebali mi djelovati. Mislim da je to ono što stoji u prijedlogu Europske komisije i o čemu se i u paralelno s ovime razgovara na međunarodnoj razini i mislim da ako budemo pametni onda ćemo raditi paralelno, a nećemo jedni pokušavati pretjeći druge. Mnogo se raspravlja o tome koliko je fleksibilnosti potrebno i zapravo ta rasprava tek započenje, a Europska komisija je još uvijek neka pitanja ostavila otvorenima. Hvala vam. Nemam danih govornika na popisu. U redu, sve, ti imaš pitanje, izvoli. Samo da se vratim na ono što sam prije pitao. Zbog vremena niste, pretpostavljam, uspjeli na ovu dimenziju za treće države u prijedlogu komisije. Možda sam to propustio, ali koliko svačam, prijedlog komisije otvara mogućnost za to da ne mora biti klauzula o bail-inu u financijskim instrumentima koji se izdaju u nekim trećim državama. Što vi mislite o tome? Nije li to zapravo na neki način pozivnica da se financijskim centrima izvan Europske unije daje e, komparativnu prednost? Činite mi se iznenađenim, to jest e, zbunjenim zbog ovoga što sam rekao, ali postoje neke izmjene koje su predložene za BRD i nas bi jako zanimalo što vi mislite o tome. Doista, malo jesam e, zbunjena, pretpostavljam da se osvrćete na članak 55. I mislim da sam govorila na to pitanje u članku 55. To je dakle moje smačanje i kao što sam rekla, mi sada polazimo detaljno kroz sve dokumente redak po redak. Koliko svačam, održana je velika rasprava o faktualnoj nemogućnosti, a zapravo pretpostavljamo i nepostavljanju potrebe da se donose propisi o svakom i najmanjem ugovoru u trećim državama, a kada je uredba pokrenuta bila je sve obuhvatna. I dakle htjeli smo dati mogućnost male iznimke, ništa drugo. I ako je to doista formulirano na taj način, a još jednom sam zamolila svoj tim da to promotri, onda mi jesmo za jednu malu iznimku. Inače, bismo morali promijeniti uh, ono što čini preprek uredbi, a ako su oni iznijeli nešto što je više od toga, onda mislim da to nisu učinili namjerno. Još jednom moramo uh, to još preispitati jer sam čula da su, da su neki rekli da imaju s time zabrinutost. Ja bi pomislio da pravilo o Diminusu ima neko količinsko ograničenje. I ja razumijem to količinsko ograničenje, ali ja sam uvijek eh, mislio da je načelo pasive takvo kako jest. Mislim da de minis ima smisla, ali da formulaciju treba dobro izmotriti. Namjera, mislim da je bila tada da nađemo dobar de minimis. Ali tu pomalo već e, pretpostavljam ono što će Europska komisija reći, ali da, vi to trebate upisati, upitati komisiju. Da, zbog toga ja to upravo promatram. Da, prije toga moramo još i napraviti e, naš posao u ovom članku. Želio bih vam postaviti još jedno pitanje. Što se tiče postizanja ciljeva o mrelu na nekim državama i na nekim bankama, rekli ste ćete to, o tome voditi računa. Govorite li tu o određenoj razini fleksibilnosti vezano uz razinu subordinacije, o vodstvu ili o zahtjevima za male banke? Dakle, što mislite o tome? Možete li možda nešto više reći o tome? Da, da, u redu. Svakako će postojati određena razina, ne bih to nazvala fleksibilnošću, nego o tome da imamo eh, dobru, dobro oblikovanje strategije vezano uz to je li neka institucija eh, samo komercijalna banka ili je univerzalna banka koja se bavi svim aktivnostima, ali zapravo sam se ja tu više htjela osvrnuti na eh, vremenski faktor. Mi nismo zaprimili nikakav vremenski rok, ali naravno ako je problem veći, onda će nam vjerojatno biti potrebno više vremena da to riješimo. No, e, velika većina onoga što mi smo identificirali kao neku manjkavost ili kao jaz u financiranju, što je zapravo mnogo manja brojka nego ona brojka koja kruži. Od tih 70 banaka, prema našim kalkulacijama, mi smo došli do otprilike 120 milijardi eura, to je dalje velik broj, ali ni pošto nije onih 500, 600, 800 milijardi eura koji se spominju. I od tog uzorka moramo reći da se jedan dio odnose na to, smatramo li da su strukturne da su strukturirani zapisi uključeni u to ili ne. Dakle, sa strukturiranim zapisima postoji razlika, primjerice što je Pfandbrich u Njemačkoj, a što je e, neka vrsta hipotekarnih obveznica u Njemačkim državama. Tu mi možemo to sve razmotriti, imamo tu mogućnost. S time sam samo htjela reći da nismo slijepi što se toga tiče i da ćemo vjerojatno to moći riješiti sa fleksibilnosti i uspoštivanje vremenskih rokova. Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo bila dobra, ponosna razmjena gledišta, teška pitanja, teženi odgovori. I mislim da možemo s ovime zaključiti naš sastanak. Kao što znate, e, imamo u četvrtak 8. prosinca u 9 sati sljedeći sastanak, e, mnogo mnoga važna glasovanja, uključujući i pitanje sekuritizacije. A mislim da imamo i glasovanje i sastanak u zajedničkom Libe Ekon Eh, odboru vezano uz eh, delegirani akt o borbi protiv pranja novca. To je dakle ranije prije toga. Hvala Elki König i veselimo se sljedećem saslušanju.